Ladies and gentlemen, we are continuing uh, our meeting. Let me speak uh, in my language, uh, partly Czech and partly English. Já vás vítám, dámy a pánové, na pokračování schůze a začneme hnedka uh, bodem číslo sedm. Došli su na nastavak našeg sastanka i onda ćemo nastaviti sa sedmom točkom, a to je preporuka visokom predstavniku o Europskom instrumentu mirovne pomoći. Gospođa Vautmans je izvjestiteljica. Izvolite, imate riječ. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Ja ću govoriti na vlastitom jeziku danas ujutro. Dragi kolege i kolegice, na početku bih željela reći da mi je E, vrlo drago. Čekat ću samo da ljudi stave slušalice. Što Europska komisija ima planove povećati proračun za 13%. Na 132 milijarde eura za razdoblje koje završava 2027. godine. To je fleksibilniji proračun. A osim toga, e, visoka predstavnica je predstavila novi instrument izvan proračuna, to jest Europski instrument e, mirovne pomoći 10,5 milijardi eura za razdoblje koje završava sa 2027. godinom. Prošle godine Ovo je jedan instrument koji nam koji omogućava potporu e, vojsci e, državama partnerima. Europski instrument mirovne pomoći će doprinijeti miru i stabilnosti, a to će e, se dogoditi putem financiranja vojnih kapaciteta. U nekim zemljama e, vojni dionici imaju važnu ulogu. Ja govorim o onim zemljama gdje ne postoji dovoljno stabilnosti i gdje e, civili ne mogu učiniti e, cijeli posao kojeg treba učiniti. Ima nekoliko ograničenja vezanih za postojeće instrumente koje će to ispraviti. Dakle, to će ići kroz instrument Atena. E, prevoditelji mole e, da se malo uspori prezentacija. Evo ga, ovaj instrument mirovne pomoći će to promijeniti. Dobro, govorit ću malo polakše. Europski instrument mirovne pomoći se će sada to promijeniti. On će osigurati e, glavne troškove vojnih aktivnosti. Biti će to bolje e, kroz mehanizam Atena koji će potaknuti zemlje da sudjeluju u nekim misijama. Treće, misije Europske unije će moći podržavati aktivnosti partnerskih zemalja ne samo u Africi nego i izvan Afrike i treće to će omogućiti izgradnju kapaciteta uključujući edukaciju i e, povećanje razine e, opreme i zato mislimo da će ovaj instrument e, povećati učinkovitost naših misija jer često osposobljujemo ljude međutim ako naši partneri nemaju kapaciteta vezanih za opremu onda to osposobljavanje neće previše pomoći to će nam omogućiti da osnažimo naše partnere i da im pomognemo kako bi rješavali krize izbjegli sukobe i stvore stabilnost Stabilnost u partnerskim zemljama je u interesu sviju. Kao što znate, aktivnosti na vojnom polju se ne mogu financirati putem europskog e, proračuna i zato treba e, imati sredstva izvan e, tog proračuna. Europski institut mirovne pomoći će se financirati putem doprinosa država članica na temelju ključa distribucije na temelju e, bruto nacionalnog proizvoda. Države članice e, su odlučile jednoglasno da financiraju ovaj instrument kako bi svaki instrument met steun van de Europese e, Naravno, odluka će biti e, na glavnom, e, na glavnom predstavniku uz potporu država članica. Dakle, mislija će dnevno upravljati tim financijskim sredstvima. Odbor za Europski instrument mirovne pomoći će e, koordinirati to, a tu će biti članovi država članica i predstavnici visokog predstavnika. Najvažnija stvar u ovom izvješću na koju se želim usredotočiti su razlozi zbog kojih trebamo taj instrument on će zapravo ispuniti praznine koje trenutno postoje. To je fleksibilan instrument koji će omogućiti Europskoj uniji da reagira brže na krize kada nas naši partneri pozovu ili kada mislimo da je potrebno neko vanjsko djelovanje. Drugo, a to je izuzetno važno za nas u parlamentu, će demokratska kontrola Europskog parlamenta. Dakle, parlament mora biti obaviješten i s njim se treba savjetovati prije nego što se donese odluka. I treće, mi tražimo da vijeće e, zajamči da e, se neće odobriti nikakvo djelovanje koje nije u skladu s međunarodnim pravom. Sve u svemu mi smo odabrali da ovaj instrument bude što je fleksibilniji moguće kako bi se mogla postići dodana vrijednost. Vijeće ima manje toga za reći kada se radi o izvanproračunskim sredstvima, međutim e, to smo naznačili u našem izvješću. Ja se naravno, ja očekujem vaše amandmane do 4. prosinca. Hvala vam lijepa. Hvala, gospođo na vašem doprinosu. Sada, prije nego što otvorim raspravu, imam kratko pitanje za vas, gospođo Vautmans. Ako sam dobro shvatio, vi ste govorili o doprinosima na temelju e, na, e, bruto nacionalnog proizvoda. Da, ja nemam dovoljno takvih e, iskustva kada se radi o doprinosima za zajednički proračun NATO-a i zato imam pitanje kako ćemo osigurati da će države članice e, zaista poštovati te e, doprinose ako se oni odnose na bruto nacionalni prihod. Michael Galler, imate riječ. Ona je izvjestiteljica u sjeni. Gospođa je Gospodin Danžan je izvjestitelj u sjeni i on nije ovdje pa me tražio da e, predstavim njegovo mišljenje. On se ispričava što nije mogao doći. Želi zahvaliti izvjestiteljici na izvješću. On podržava ovu inicijativu koja želi uspostaviti što je prije moguće novi instrument, e, Europskog instrumenta mirovne pomoći. E, taj instrument je novi e, fond, e, izvanproračunski fond od 10,5 milijardi za 7 godina i to će obuhvatiti samo one rashode koji se ne mogu financirati iz europskog proračuna zbog toga što su umješani u vojno područje u skladu sa ugovorima. I dakle takav instrument mirovne pomoći će pokriti zajedničke rashode vojnih operacija koji će zamijeniti mehanizam Atena. Također će doprinijeti e, i e, operacijama potpore koje vode drugi međunarodni dionici i tako zamijeniti evropski, e, odnosno afrički instrument i podržati treće zemlje kako bi se spriječili, sukobi, izgradio mir i povećala međunarodna sigurnost. To je dio onoga što već e, imamo u, e, u e, izgradnji kapaciteta za sigurnost i razvoj CBSD. To će omogućiti EU da financira veći dio zajedničkih troškova vojnih operacija. Cilj ovog novog instrumenta je e, za pohvaliti jer je ambiciozan, ali tema je i vrlo složena i vrlo stručna, a posebno na institucionalnoj razini. Ostaju otvorena mnoga pitanja kao što je struktura tog instrumenta, upravljanje njime ili uloga država članica. Također povećanje zajedničkih troškova ne bi smjelo dovesti do smanjenja e, troškova odobrenih sredstava. Gospodin Dežan se veseli što će raditi s izvjestiteljicom i izvjestiteljem u Sijeni vezano za ovu inicijativu, za ovo samo inicijativno izvješće. Hvala vam lijepa. E, hvala gospodine Galer na vašem e, doprinosu. Sad dajem e, riječ gospodinu Franculiki. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. U stvari ja bih želio čestitati gospođi Vautman na ovom nacrtu izvješća i zaista moram reći da u posljednjih nekoliko godina smo zaista poduzeli e, korake kada se radi o europskoj sigurnosti i obrani. Krećemo se prema vrlo važnom cilju, a to je uspostava Europske obrambene unije. Uzevši u obzir i e, izazovni svjetski okoliš i e, isto tako ulogu naših građana e, kada se radi o sigurnosti. Zato i europljani i naši partneri očekuju od Europske unije da bude e, sve veći pružatelj sigurnosti u našoj regiji i izvan nje. I zato, s obzirom da moramo poboljšati naše djelovanja kako bi spriječili sukobe, izgradili e, mir i ojačali sigurnost, ja pozdravljam e, ovaj Europski instrument mirovne pomoći jer je on posvećeni instrument kako bi se e, povećala kapacitet sigurnosti i razvoja u Europi. To ima potencijala da riješi neke od problema europske arhitekture za financiranje mira i sigurnosti na temelju razine ambicije i detaljne analize potreba naših partnera. U ovom kontekstu želio bih naglasiti nekoliko važnih aspekata ovog instrumenta kako bi ono jačao izgradnju mira. To treba biti mehanizam za dobar nadzor od strane Europskog parlamenta i na to inzistiram e, i od strane e, parlamenta država članica koje financiraju taj instrument. S druge strane, ja podržavam ovaj e, prijedlog koji se temelji na izgradnji kapaciteta. E, glavne slabosti su e, izvor nedostatka sigurnosti u Africi i to zbog problema koje ima afrički instrument mirovne pomoći. Dakle, Europski instrument mirovne pomoći je potreban kako bi pružio stabilno i predvidljivo financiranje aktivnostima izgradnja mira u Africi i e, mirovnim misijama. E, taj instrument e, će zamijeniti AFP i mehanizam Atena kako bi se riješile financijske prepreke i kako bi se podržao instrument Atena i proširio E, opseg troškova. Ja pozdravljam ambiciju i provedbu instrumenta za financiranje misija zajedničke sigurnosne i obrambene politike. Također e, pozdravljam e, isto obveze međunarodnog prava i humanitarnog prava i treba E, postojati isto tako jedan mehanizam nadzora. Upravljanje instrumentom je od ključne važnosti ako on e, želi e, ostvariti svoju misiju i i ostvariti ekonomsku održivost u skladu sa ciljevima održivog razvoja. E, taj instrument e, treba ekipirati Europsku uniju sa sredstvima kako bi uspjela ostvariti zajedničku ambiciju vezanu za sigurnost i obranu. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa, gospodine Frunzulika. Sada moram reći da se slažem s vama, ali se slažem i sa gospodinom Gaurom odnosno s gospodinom Danžanom, da ovaj instrument e, je izuzetno važan. Međutim, kao što svi znamo, e, dobre stvari e, se dugo stvaraju i ponekad je taj proces bolan. Mislim da će nam trebati dugo dok ne dođemo do one faze kada ćemo imati učinkovit instrument. To je sve od izvjestitelja u sjeni. A sada dajem riječ gospođi Leni. Da, ja se zahvaljujem izvjestiteljici. Međutim, odmah bih na početku rekla da moj klub je vrlo kritičan, u stvari odbija ovakav instrument i mi isto tako mislimo da to ime e, instrument mirovne pomoći vodi nas u potpuno suprotnom pravcu budući da se radi o čisto vojnom instrumentu. A sad e, što se tiče ove tehničke provedbe, naglašava se da su u prošlosti postojale poteškoće u pogledu određenih e, operacija i misija, da se one financiraju iz vojnog proračuna E, i tu se upućuje na članak 41.2 ugovora o funkcioniranju Europske unije i zato se sad predlaže ovaj način. Međutim, tu vidim veliki problem a i slažem se s ovim zahtjevom da postoji parlamentarna kontrola. Ne postoji nikakva direktna kontrola E, jer je ovaj instrument izvan proračuna Europske unije. Mi podržavamo taj zahtjev uvodno izavi R i 1A, A, B, C, D, E i imamo članak 2D. Po mom mišljenju, što se tiče izvještavanja Europskom parlamentu, iskustvo je da nemamo tu onda neku učinkovitu parlamentarnu kontrolu, pa se bojim da će i ovdje tome biti tako. Nadalje u vašem izvješću imate tu poveznicu sigurnost i razvoj. E, da je tu vojska isto tako vrlo važna. Slažem se da su sigurnost odnosno da je sigurnost preduvjet da bi moglo doći do e, nekog razvoja. Međutim, kako se stvara ta sigurnost? Prethodni govornik je govorio o nužnosti preventivnog djelovanja. i održivog socijalnog razvoja. E, socijalnih prava, u smislu ljudskih prava. Dakle, mislim da ne možemo izvozem oružja i vojskom stvarati takve elemente i to unutar takozvanih mirovnih misija imamo već i određena iskustva. Pogledamo Kongo, Somalija, Afganistan i, Mali. E, dakle, vojska jednostavno ne doprinosi miru, tamo više situacija eskalira i to su već naše iskustva koje imamo kako bismo imali e, jednu uistinu održivu mirnu klimu. Mislim da je socijalna održivost jedino jamstvo za tako nešto. Tu se radi o nečem drugom. Radi se o pristupu resursima, a ne borbi protiv e, ekstremnog siromaštva. Nadalje, ono što uvijek iznova čujemo od različitih organizacija je da humanitarna pomoć uvijek mora ostati neutralna, dakle nezavisna od bilo kakvih vojnih intervencija da se to mora koncipirati na taj način. Ovdje ova civilno-vojna suradnja uništava tu vrstu neutralnosti i šteti i samim djelatnicima i onima koji rade na mirotvornim projektima. Nadalje, mislim da prava namjena ovdje nije rješavanje ratnih sukoba, nego sprječavanje daljnjih e, migracija. Dakle, čini se da su tu opet bitne onda ove vojne mjere, a ne civilne. A kad govorimo o tome, dakle, da bi ovaj instrument trebao nadomjestiti ovaj takozvani Atena, mehanizam svatko tko uplaćuje, u stvari time sudjeluje u svim drugim vojnim akcijama Europske unije. Čak ako i država članica uopće nije aktivna, nema vlastite vojne snage. Dakle, to načelo da jednostavno neposredno odmah sudjelujete nije nešto što nam se sviđa. E, mogu i zamisliti da zbog toga neke zemlje, a ja to smatram i pozitivnim, će koristiti opt-out klauzulu, dakle da neće htjeti sudjelovati u tome. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Gospođo Lezing, na vašem doprinosu. Sada bih želio e, dati jednu primjedbu na, ono, na ono što ste rekli. U vašem govoru rekli ste da se radi o financiranju vojnog instrumenta, što onda nije objektivno u ime samog instrumenta, to je instrument mirovne pomoći, odnosno instrument koji održava mir. Gospođo Lazing, želim vam reći da i ja sam kao novinar e, proveo sam 20 godina E, prateći razne vojne sukobe i znam da vrlo često možete postići mir e, tako da se, da se suočite s ratom i sa sukobom. I zato mislim da ako financiramo ovaj instrument mirovne pomoći i u vojnim operacijama, možemo osigurati mir. Gospodin Jurek, želite li možda nešto reći kao izvjestitelj u Sjeni? Ne? Dobro. U tom slučaju bih želio dati riječ gospodinu Galeru zato što on želio nešto reći. Michael, izvoli. Hvala lijepa. Sad neću iznijeti ono što je kolega htio iznijeti kao izvjestitelj u sjeni, već bih čisto općenito htio reći nešto. Čitav niz godina već raspravljamo ovdje u pododboru kako bismo mogli reformirati ovaj mehanizam Atena. Dakle, kako možemo ograničiti te zajedničke troškove negdje na 10% ovih općih osnovnih troškova i to iz čisto pragmatičnih razloga. E, troškovi vojnih operacija se ne mogu financirati iz proračuna Europske unije, a bez izmjene ugovora se to neće ni promijeniti. Dakle, imamo sad tu neku zasebnu blagenu koju smo da sada zvali Atena. Dakle, ako se sada u praksi to zajedničko financiranje e, ograniči na neki uređaj koji nam je potreban u misiji ili osobe koje negdje šaljemo, imamo vrlo preciznu e, posljedicu da one zemlje koje si to nisu mogle priuštiti, iako su se složile s time, koje se to nisu mogli priuštiti, da pošalju svoje ljude, nisu to učinili, a oni koji su to mogli učiniti e, su onda bili češće upotrebljavani, tako reći. Mislim da bi bilo poštenije za politiku koju smo zaključili da se prošire ti zajednički troškovi. Jer imamo uvijek taj lijepi primjer eh, kod eh, misija gdje imamo eh, brodovlje, dakle imamo marince. Recimo Portugal ima dosta veliku flotu, <laughs> a Grci isto ali oni su financijski e, u dosta lošoj situaciji. Oni kažu mi ne možemo sudjelovati i naše sve ostaje kod kuće. A kad bismo mogli malo proširiti sad taj aspekt troškova, možda bi mogli i Grčka i Portugal sudjelovati. Pa možda oni koji uvijek sudjeluju bi mogli sad konačno malo ostati kod kuće E, jer ćemo onda zajednički koristiti taj novac. Ja uvijek od Njemačke kaže imam dojam da je to i ministarstvo financija razumjelo, ali neka druga ministarstva ne. Kada smo mi os mogli ostati kod kuće, a uplatiti naš dio, to bi bio isto određeni doprinos tome da pretjerano ne koristimo, ne štrapaciramo, tako reći, naše vlastite snage. I upravo je ovaj instrument mirovne pomoći jedna mogućnost da se malo bolje taj teret e, preraspodijeli. Imamo neke nacije koje svoju vojsku financiraju samo tako što se stalno prijavljuju kod UN-a, bilo recimo Šri Lanka ili slično, oni si ni ne mogu e, priuštiti imati vlastitu vojsku e, ako ih povremeno ne uzme, e, uzmu jedinini narodi. Dakle, ovdje bismo mi sad mogli stvoriti jednu situaciju da svi povremeno sudjeluju u misijama i mislim da bi to dovelo do bolje preraspodjele opterećenja. Hvala lijepa. Hvala. Gospodine Gale, hvala lijepa na onome što ste rekli. A sada, dame i gospodo, postoji li još netko ko bi želio nešto reći? Bilo koji zastupnik Europskog parlamenta? Izgleda da to nije slučaj, pa bih sada dao ponovno riječ izvjestiteljici, gospođi Vautmans, da odgovori na pitanja i da zaključi raspravu. Hvala. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. U odnosu na vaše prvo pitanje, mi smatramo da države članice mogu se pridružiti tom sustavu zato što taj sustav plaća više od e, zajedničkih troškova. To je od 15 e, naraslo na 30-35% i zato pretpostavljamo da ćemo uspjeti e, navesti države članice da sudjeluju. Moram reći da smo dobili mnogo pozitivnih komentara koji naglašavaju fleksibilnost ovoga instrumenta i da je to veliko poboljšanje od instrumenta Atena. Međutim, s obzirom na ono što je rekla gospođa Lezi, ja ne očekujem e, ništa drugo od vašeg kluba zastupnika. Vi ste poznati po tom u parlamentu i moram iskreno reći da sigurnost, e, razvoj i vojne operacije zaista idu ruku pod ruku i morate e, imati mogućnost e, ulagati tamo gdje postoji nedostatak kapaciteta treba izgraditi kapacitet mi ovdje pokušavamo e, također reći da postoji nadzor parlamenta to smo unijeli u tekst ali naravno ja ću sagledati i svoje druge primjedbe u pisanom obliku hvala gospođo Valtmans. to je kraj naše rasprave a sada bih samo želi obavijestiti da je rok za amandmane 4. prosinca u podne. Nacrt izvješća o njemu će se raspravljati na odboru AFET e 21. i 22. siječnja a onda će plenarna rasprava se održati 1. ožujka 2019. godine. Zahvaljujem vam na pozornosti. A sada bih dao riječ gospođi Lezing. Možemo li se zamijeniti sada ovdje za ovim stolom? ili koliko sam shvatio, sada ćete preuzeti predsjedanje sljedećeg dijela ovog sastanka. Hvala lijepa. No, no, no, I have to go because I have another program. Ja, guten Morgen. Erstmal, äh, oh, just a moment, I have check. <laughs> Here is the text translation. Once more. Okay. Nochmal guten Morgen. Ganz Još jednom dobro jutro. Posebno pozdravljam naše stručnjake. Nadam se da ta činjenica da sad započinjemo malo ranije, a ovo je javna rasprava, da ćemo jedno imati našu publiku. Imamo danas vrlo zanimljivu temu, e, korištenje dronova i novi tehnološki razvoj u Europskom parlamentu smo često razgovarali o toj temi u ovom odboru i imali smo već i rezoluciju o tome. Stoga bih e, kasnije osobno tijekom pitanja iznela jedno svoje osobno mišljenje e, koje dakle ne postavljam kao predsjedateljica već u ime moga kluba zastupnika. I sad bih kao prvo zamolila e, brigadira Kristof Mišela e, koji je iz vlade e, Francuske, iz francuske vlade i koji je glavni tajnik za obranu i nacionalnu sigurnost. Hvala lijepa, zahvaljujem na vašoj dobrodošlici. mislim da ja mogu govoriti francuski. Evo, odlično. Mislim da će vam biti nešto lakše. Mnogo vam e, hvala što ste došli na današnji sastanak i što ćete slušati ovo moje izlaganje. Već četiri godine e, francuska vlada se bavi E, borbom protiv e, zločutnih dronova, pa ćemo tome održati izlaganje. Imam nekoliko slajdova na PowerPointu na engleskom jeziku gdje ću vam predstaviti zašto već četiri godine radimo na toj temi i kako nastojimo riješiti ovaj problem imajući u vidu da problematika dronova koji se e, koriste u zločudne svrhe nije u potpunosti riješena. Ne očekujemo da će to biti u vrlo skoro vrijeme. S obzirom da su dronovi e, predstavljaju sustav koji se tehnološki vrlo, vrlo razvija i koji dobiva sve jače kapacitete i može se koristiti za terorističke ili neke druge zločudne namjere. 300 survol de de sites sensibles. U Francuskoj imamo e, dakle oko 300 preleta dronova od rujna 2014. To je približna brojka s obzirom da ponekad dobivamo i krive dojave. Noću žandarmi i žandari i policajci mogu pobrkati dron sa običnim zrakoplovom. Dakle, rekao sam da je poznato oko 300 takvih preleta jer e, da kako za neke niti ne saznamo na nacionalnoj razini. Osim toga, e, imamo u vidu i sudare do kojih je već sada došlo u zraku između dronova i zrakoplova. Ovdje na fotografiji možete vidjeti zrakoplov koji je srušio dron e, u zračnoj luci u Kebeku, a ovoga tjedna smo saznali da jedan austrijski E, zrakoplov srušio dron tijekom leta. Dakle, nije bilo nikakve štete nanesene putnicima niti osoblju. Isto tako smo imali nekoliko ulasaka u zaštićenu zonu nuklearnih centrala u Francuskoj. Vjerojatno se sjećate preleta Greenpeace-a iznad jedne nuklearne centrale. U Francuskoj imali su e, dakle Htjeli su tim preletom pokazati da e, se u, može lako prodriti u francuske nuklearne elektrane. Zatim imamo i neke druge e, radnje do kojih je došlo u Venecueli ispred predsjednika Madura. Dakle, namjera je bila da dva drona e, eksplodiraju, nije se znalo točno gdje, ali namjera je bila da bude i ranjenih, možda na tribini gdje je bio predsjednik. Mjere koje je poduzela venecuelanska policija omogućili su da se te dronove makne tako da su oni eksplodirali nešto dalje od predviđenog mjesta. Na lijevoj strani možete vidjeti dron koji je uhvaćen prije nekoliko tjedana e, za vrijeme napada na jedan kartel u Meksiku koji je imao dvije rakete sa sobom. Na posljednjoj slici možete vidjeti dronove koji su se koristili u Siriji e, u napadu na ruska postrojenja. Također su imali e, sa sobom granate i E, navigirali su nekoliko desetaka kilometara sa svojim teretom i na e, simultani kombiniran način su izvršili napad na dvije lokacije. Zašto to kažem? Zato što dron jest igračka, jest isto tako i vrlo e, snažan pokretač tehnološkog razvoja, ali ako se koristi u krive svrhe može izazvati i vrlo ozbiljne posljedice. <coughs> E, temeljem ove konstatacije e, francuska vlada se opredijelila za to da pokrene inicijativu kako bi zaštitila ovu gospodarsku granu u Francuskoj i Europi, dakle da se donesu propisi za uporabu komercijalnih e, dronova koji se koriste u civilne svrhe, tako da je donijela zakon koji bi omogući, treba omogućiti razvoj e, tog gospodarskog sektora na jedan uređen način. Isto tako E, trebamo raditi na aspektima koji se odnose na sigurnost, dakle osiguranje osjetljive infrastrukture, ali i šireg, e, šire populacije. U našem djelovanju mi nastojimo dobro analizirati sve ono što je važno u području prevencije, edukacije, odvraćanja i sprečavanja djelovanja e, kada je riječ o ljudima koji se koriste dronovima u zločudne svrhe. Dakle, logika našeg djelovanja se temelji na sljedećem. Dakle, kod dronova e, koji lete, mi želimo kao prvo ustanoviti koji su prijateljski nastrojeni, odnosno koji surađuju i poštuju nacionalne zakone i propise. Nakon toga očekujemo od snaga reda da se koncentriraju na one koji su nam sumnjivi, e, dakle gdje nije sigurno da se poštuju pravila i gdje je možda potrebno provesti istragu. Nakon e, što se završi istraga možemo se koncentrirati na one dronove koji su se koristili u neprijateljske, terorističke ili kriminalne svrhe. Dakle, nakon e, što smo ustanovili e, širi kontekst, lakše smo se mogli koncentrirati na one dronove koje smo okvalificirali kao neprijateljske. E, mi djelujemo na temelju dakle, politike koja počeva na dva stupa. Eh, jedan koji se odnosi na eh, neutralizaciju drona, dronova. To se primjenjuje i na nacionalnom teritoriju i u vanjskim operacijama kada je riječ o vojske. Što se tiče eh, regulative, unazad dvije godine u Francuskoj su na snazi zakonski propisi koji postavljaju određene zahtjeve pred pilote dronova i proizvođača. Dakle, postoji obvezna obuka za pilote koji upravljaju e, dronovima, e, komercijalnim dronovima kao i e, industrijskim dronovima. Zatim potrebno je objaviti informacije o tome na mrežnoj stranici. Zatim potrebno je registrirati dron. Dron mora imati emitirati svjetlosni signal i e, mora pokazati da je sukladan e, sa francuskim zakonima putem elektroničke identifikacije. Dakle, to bi bilo što se tiče zakonskih propisa i premda ovo nije striktno vezano uz temu. Htio bih reći da mi dajemo svoj doprinos u budućem zakonskom okviru dronovima na europskoj razini i mi doista nastojimo dati svoj doprinos europskoj razini kako bi svi mogli djelovati usklađeno nakon što se donesu ti zakonski propisi na razini Europske unije. Zatim imali smo također mjere za borbu protiv dronova koje se temelje na otkrivanju dronova, zatim identifikaciji samoga drona i na kraju mjerama neutralizacije. Francuska vlada je financirala tri projekta u iznosu od 1,4 milijarde eura. E, oni su kao prvo prezentirani, nakon toga su e, prošli postupak selekcije u ministarstvima. Jedan od sustava je odabran, e, kupljen i trenutno se koristi u vojnim, u oružanim snagama koje moguće autonomnu detekciju dronova, zatim identifikaciju drona, budući da je teško razlučiti drona od automobila ili ptice, dakle koji imaju sličan oblik i na kraju neutralizacija. Neutralizacija se trenutno radi pomoću ometanja signala. Pour terminer sur Da završim eh, sa ovim dijelom. Dakle, što se tiče djelovanja na e, nacionalnoj razini i djelovanja naše vojske u inozemstvu, e, htio bih reći da su ta dva segmenta međusobno povezana i ono što radimo e, za oružane snage također se primjenjuje na francuskom teritoriju u vojsci i žandarmeriji. Zaključno bih rekao sljedeće. E, mi nastavljamo raditi na regulatornom stupu i osim e, doprinosa koje dajemo na europskoj razini, u Francuskoj smo gotovo završili sav posao u što se tiče uspostave zakonskog okvira. E, mi nastavljamo financirati projekte kako bi u industriji e, razvili drugačije sustave za ometanje dronova, ne samo dakle ometanje putem tih električnih signala. To je trenutno jedan sustav koji je efikasan, ali poznaje svoje granice. Posebno kada se koristi e, remećenje signala putem GPS-a, GPS-a, budući da se to može djelovati na općenito na promet, a osim toga neki dronovi već imaju sposobnost autonomnog leta, tako da im nije potreban vanjski elektronički signal, a neki dronovi su sve manji i mogu u odnosu na vlastiti kapacitet nositi sve veće terete, tako da mi financiramo projekte kojima je cilj razvoj nove tehnologije za e, suzbijanje dronova e, i nadamo se da će to i se razvijati istom dinamikom kao i razvoj same tehnologije dronova. Izvolite, hvala. Hvala, bili ste vrlo kratki. Mislim da ćemo za početak prvo nastaviti dalje s našim gostima, a onda ćemo naknadno raspravljati vezano uz e, sve tri prezentacije. Sada dajem riječ gospodinu Robertu Murray, koji je voditelj službe za obavještavanje, nadzor i izviđanje ICR, dakle u NATO-u vezano uz ulaganje obranu, kopnena vojska i mornarica. Hvala lijepa. Ja ću se nadovezati i na neke elemente koje je Kristof spomenuo, koji su bilo vrlo zanimljivi, dakle vezano uz e, e, same management i e, upravljanje kada govorimo o zrakoplovstvu i, dronovima. puno se tu izraza koriste, ali ja ću se držati tog izraza dronovi ono čemu ću ja posebno govoriti je gledat ću dakle, na to iz perspektive borbe protiv terorizma i to naravno iz ovog vojnog kuta gledanja. Uistinu je važno e, shvatiti da dakle, postoje određene ekonomske prednosti da ti mali dronovi će uistinu mm, globalno gledajući e, jako pomoći kada govorimo recimo o lancu opskrbe i kada govorimo o tome možemo reći da imamo istinu sve više tih dronova na našem nebu. Dakle, imamo i 5G, tu je i taj aspekt i imamo i neke druge elemente koje je umjetna inteligencija bitna. Moramo e, dakle biti e, nepristrani u tom smislu da ne gledamo samo na loše aspekte upotrebe ove tehnologije. Dakle, kao što je već rečeno, moje ime je Robert Murray, ja radim u NATO-ju za glavnog tajnika i ja ću čisto reći nešto o određenim izazovima s kojima smo mi osuočeni kada govorimo o dronovima, dakle sa ove e, perspektive i vojne i samog saveza i borbe protiv terorizma i kratko ću vam reći što pokušavamo učiniti kako bi se mogli suprotstaviti toj prijetnji. Ali mislim da bi trebalo odmah na početku reći da malo mijenjamo e, naše mišljenje samom karakteru sukoba kada govorimo o dronovima, a i danas jesmo tu da razgovaramo o tome. Po mom mišljenju, e, oni temeljno ne mijenjaju sam narav sukoba. Dakle, trebamo uzeti u obzir da te prilagodbe su čisto evolucijske naravi, da nije to sad nikakva radikalna revolucija ili evolucija ali trebamo biti svjesni da dronovi se pojavljaju u čitav nizu veličina, oblika. Ono o čemu ću ja govoriti tijekom idućih nekoliko minuta su oni mali koje je Kristof tako lijepo prikazao na svojim slajdovima koje možete kupiti na Amazonu ili negdje drugdje na nekim drugim e, web stranicama. Naravno mogu govoriti o većim e, dronovima e, tijekom faze postavljanja pitanja i davanja odgovora. Isto tako bih želio reći da često nije situacija baš jasna u pogledu e, terorističkih napada, e, hibridnog ili tradicionalnog načina vođenja rata i teško je shvatiti koji su počinitelji uopće kada se govori ovakva tehnologija i to ću za tren spomenuti. Kristof je vrlo lijepo opisao e, tu prijetnju i ja se neću vraćati na to. Ono što smo mi vidjeli da kroz kombinaciju sukoba diljem svijeta, trenutno recimo imamo Irak, Siriju, da se to dakle povezuje sa aktivnostima u pogledu napredovanja tehnologije i onda teroristi sve više zloupotrebljavaju E, određene napretke koji su ostvareni u ovom komercijalnom e, području i koriste dronove kako bi e, mogli izvršiti svoje napade na saveznike i na partnerske snage. I ti napadi su doveli do mogućnosti pružanja otpora, isto tako i u vlastitim zemljama i to dovodi do određenih aktivnosti koje je Kristof iznio s obzirom na francusku perspektivu, dakle koju strategiju oni koriste, a to vidimo u čitavom nizu i vaših e, nacija da se to čini, onima koji su članice NATO-a. Dakle, rekli smo da se teroristi koriste e, tu tako reći komercijalnu tehnologiju i to se sve odvija velikom brzinom, puno brže e, nego što se vojska e, može u tom smislu razvijati i pratiti to. Stoga je to vrlo teško i za NATO i za saveznike e, da imaju odgovarajuće protomjere i to pravovremeno. Jer jednostavno velikom brzinom se odvijaju te promjene. Ali međutim, naravno da postoji određene protomjere, Kristof je već i govorio o njima i Puno se tu rada ulaže, ali možemo reći da ne postoji u tom smislu nikakav pametni meta koji nas može u potpunosti spriječiti od napada dronova i dakle da moramo imati tu i jedan prekogranični pristup, moramo zajednički se udružiti, dakle i naši partneri, i druge međunarodne organizacije, industrija, E, znanstvenici svi moraju sudjelovati u tome, dakle kako i kroz vojnu, tako i kroz e, civilnu domenu. Svi trebaju sudjelovati jer s obzirom na ovu evoluciju prijetnje i zlouporabe e, dakle ovih zračnih dronova to sve dovodi do sve jačih i inače e, sustava, dakle bez e, pilotnih, odnosno bez ljudi, imamo i druge vrste dronova koje se pojavljuju i na e, vodama. Dakle, ja čisto govorim o ovom vojnom kontekstu. Dakle, kao što sam rekao, NATO i saveznici i različite međunarodne agencije znatne napore ulažu kako bi se mogli suprotstaviti tim prijetnjama, ali NATO kao organizacija nema jedan koherentni okvir koji bi e, iskoordinirao sve te napore pogotovo kada govorimo o manjim dronovima međutim e, Sada smo negdje pred kraj finaliziranja jednog takvog zajedničkog e, okvira i zamolit ćemo dakle ministre obrana da u svoje e, recimo početkom iduće godine takav jedan plan. Međutim, trebalo bi uzeti u obzir da sposobnosti kada govorimo o borbi protiv dronova e, ne prate sav taj snažan tehnološki razvoj, pogotovo kad govorimo o ovim manjim komercijalnim dronovima. Trenutno se i ne razumije baš u potpunosti kako takvi protusustavi u različitim okruženjima u istinu e, djeluju. Dakle, u različitim vojnim operacijama ili kako bi se to e, ono što već imamo moglo iskoristiti. A čini nam se da bilo koje odgovarajuće sredstva za borbu protiv dronova bi bio je i jedan pristup sustav, sustava. Dakle, ah, kad idete dalje tim putem, postoji ta potreba da se osigura određena interoperabilnost e, E, i da se ne prekida rad e, dakle ovih takozvani prijateljskih dronova dakle moramo sve to razlikovati tu imamo četiri područja na koje se mi fokusiramo pokušaramo dakle izraditi jedan e, sustav između saveznika gdje unosimo svu tu ekspertizu dakle iz drugih zajednica E, vezano uz eksplozivne naprave i sve druge elemente koje nam tu mogu pomoći. E, nadalje imamo čitavu reviziju politike, gledamo kakva je trenutna politika, nastojimo to izmijeniti i sad unijeti taktike, procedure koje će biti potrebne vojsci da može djelovati. Razvoj standarda, sve mora međusobno biti povezano i puno lakše funkcionirati. <laughs> Naravno da je to lakše reći nego istinu učiniti. I moramo nastaviti s aktivnostima istraživanja i razvoja. Pokušavamo snažiti taj tempo e, pogotovo kada govorimo o brzom razvoju tehnologije dronova. Dakle, kako ja vidim budućnost, ja sam to spomenuo na početku, imamo i tehnologije 5G, e, mainstream, umjetnu inteligenciju, e, veću, e, veći rad trajanja baterije, duži rad. Dakle, i trebamo biti svjesni toga da vrlo brzo će se i dalje razvijati ovi dronovi i to je izazov kada govorimo o ovom sigurnosnom i obrambenom dijelu. Ne smijemo zaboraviti, međutim, koliko to može doprinijeti i dobro s ove ekonomske, komercijalne strane. Dakle, trebamo nekako vidjeti kako možemo to međusobno povezati. Dakle, održati sigurnost naših snaga i naravno tu imamo i civilno stanovništvo, to su sve veliki izazovi Međutim, zlouporaba ove tehnologije je nešto čime se trebamo pozabaviti i tu NATO želi osigurati dakle, da i mi budemo jednako toliko napredni koliko i brzo napreduje izrada dronova. Hvala lijepa. Onda ću odmah dati riječ dalje našem sljedećem govorniku, gospodinu Tal Inbaru, e, koji je voditelj Centra za svemirsko istraživanje, isto tako strateške studije za zrakoplovne i e, svemirske studije. E, Hvala lijepo. Hvala vam na pozivu i hvala vam što ste organizirali ovu raspravu koja nam je vrlo relevantna. E, mene su zamolili da kažem nekoliko riječi na hebrejskom pa ću to učiniti. E, inače se zovem Tal Inbar i dolazim iz Fisher instituta iz Izraela. U potpunosti se slažem s prethodnim govornicima koji su govorili o izazovima e, s kojima ćemo se morati suočiti u buduće. Htio bih vam iznijeti neka svoja razmišljanja o tome i htio bih također naglasiti da ovdje u Europi je bio primjer drona kojim je upravljao novinar i koji je sletio koji je gotovo sletio na podi ispred Angele Merkel prije nekoliko godina. Taj dron e, je bio prijateljski nastrojen, ali moglo se dogoditi i da nije. Mi e, u, smo u Izraelu imali nekoliko incidenata, odnosno napada dronom od 2006. godine. Neki od njih su bili iz Libanona e, pod upravljanjem Hezbolaha. Nedavno jedan sofisticirana bespilotna letjelica kojom je se upravljalo iz Irana e, došla, dakle imali smo e, vrlo nizak radarski presjek i e, ušla je u zračni prostor Izrela te ju je srušio jurišni helikopter izraelskih oružanih snaga. Što se tiče prijetnje, ona je stvarna i to se odnosi i na E, dronove sa fiksnim krilom i na kvadkoptere. E, dakle, jedni drugi su se koristili, odnosno predstavljaju prijetnju vojnim operacijama i e, sve su učestali, kada je riječ o njihovoj upotrebi u sukobima diljem svijeta se koriste te letjelice i one su sve sofisticiranije. Moramo razlučiti prijetnje u mirno, mirnodopskim vremenima i prijetnje za vrijeme trajanja ratnog sukoba. Dakle, e, mi moramo raditi sa proizvođačima dronova kako bi se spriječilo prelete nad određenim zaštićenim zonama. Nedavno smo imali u Izraelu međunarodnu konferenciju o dronovima i bespilotnim letjelicama. E, potpredsjednik e, DJI-kama došao i razgovarao o tome i rekao je da treba surađivati, da je potrebna suradnja među zakonodavcima i vojnim stručnjacima i to je jedan od načina da se pristupi rješavanju ovoga problema. Što se tiče e, sustava protuzračne obrane od dronova, to je jedan od velikih izazova u ovom trenutku. Mislim da se moramo vratiti na jedan e, tradicionalni, konvencionalni vid obrane, a to znači da treba uključiti postrojbe na terenu. E, sada ću vam e, reći nešto o trendovima koji bi vas mogli zanimati. Dakle, mi sagledavamo ovu situaciju ne samo iz perspektive dronova, nego i iz perspektive streljiva. Dakle, riječ je o prelasku sa uporabe improviziranog streljeva od strane ISIS-a u Iraku i Siriji na sofisticiranije oružje. Ovdje imate jednu E, raketu i imate također bombe koje se izrađuju pomoću 3D printera koji e, se koriste e, dakle detonatorima koji se proizvode u, koji proizvode bilo gdje u svijetu. Riječ je o jednom improviziranom oružju koje se također koristilo u Iraku, ali i u Siriji. To su otkrile iračke e, policijske snage i ovdje možete vidjeti sliku iz jedne video snimke koju je objavio ISIS. Vidite bombu, vidite e, vojna vozila, e, vidite na koji način jedna mala bomba može uništiti vojna vozila i takve bombe se ispuštaju iz dronova. Poput kolege iz Francuske mogu reći da smo mi već zabilježili jedan napad na zračnu bazu u Siriji e, dakle gdje su se koristili bespilotne letjelice protiv ruskih snaga. I ovdje se također koristi oružje dobiveno 3D printerima a što se tiče štete, ona nije bila toliko velika. E, dakle, ovdje možete vidjeti this Sutra to može biti e, civilni, neki civilni zrakoplov i možete zamisliti kako bi izgledao e, ishod, odnosno posljedice takvog napada na jednoj zračnoj luci E, gdje imate na stotine putnika u nekom civilnom zrakoplovu. Ovdje vidite trend da se zapravo e, da, da ta oružja postaju sve smrtonosnija. Ovdje vidite jednu, e, jedan bacač raketa. Zatim imate ove kiber operacije. Molim vas da to vratite. Ovdje možete vidjeti e, jedno, jedan e, protutenkovski navođeni projektil. E, to se koristilo u Iraku. Na jednom od posljednjih slajdova ću vam pokazati, pokazati neke trendove. Uglavnom radi se o tome da su to teroristi prvi iskoristili i sada je riječ o toj novoj tehnologiji, neformalnoj tehnologiji. Zatim e, još jedno važno ratište je Jemen gdje se koristi velik broj malih bespilotnih letjelica, posebno u operacijama koje provode pripadnici Hutija E, tu se pokušalo pogoditi neke mete u Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arabskim Emiratima. Ovo je inače dron koji dolazi iz Irana, Ababil. E, mi smo isto tako zabilježili pojavu takvih dronova u Izraelu. Neću mnogo govoriti o trendovima e, u izvozu dronova i bespilotnih letjelica iz Irana, ali ovdje se jasno vidi da je to slika iz Irana i vidi se da Iran koristi dronove e, iz Izraela i sad i oni sada zapravo kopiraju te bespilotne letjelice i prodaju ih drugim zemljama. Ako je riječ e, isključivo o proizvodima koje možete kupiti online ili u prodavaonici igračaka, to nije slučaj sa ovim dronovima. E, može se dogoditi da dronovi padnu u ruke nekih drugih ljudi i da postanu prijetnja za nas u budućnosti. Ovo je jedan e, recentni incident u kojem je bespilotna letjelica e, srušena iznad teritorija Izrela, a njome se upravljalo iz Sirije. Nedavno su iranske snage upravljale jednom bespilotnom letjelicom e, u Iraku protiv kurdskih snaga. U nekim slučajevima je prijetnja realna. Nažalost, mi nemamo još uvijek odgovore na sva pitanja. Ono što primjećujemo jest da se bespilotne letjelice i dronovi sve više koriste to e, također može omogućiti agresoru da djeluje anonimno, da se time upravlja e, putem satelita ili mobilnog telefona potpuno anonimno. E, moje osobno mišljenje jest da se problem mora definirati, zatim se moraju provesti preventivne mjere i na kraju mjere za ublažavanje posljedica. E, to može biti ili kiberoperacijama, elektroničkim e, sustavima ili e, pomoću protuzračnih raketa. Što se tiče preleta u rojevima, mislim da je to nešto što još uvijek predstavlja veliki problem. Nismo za to još našli odgovor. Vi često se, često možemo vidjeti prekrasnu sliku dronova kako lete noću nebom. Međutim, ako se to odvije iznad zaštićene zone, primjerice iznad zračne luke ili nuklearne elektrane ili pak vojnih e, infrastruktura, to je nešto gdje moramo reagirati, i moramo ublažiti tu prijetnju, a trenutno za to nemamo još odgovor. I samo zaključno, prije dva tjedna otprilike u, Kani, u Kini je održan jedan show e, zrakoplovnih snaga gdje su e, neke kineske tvrtke e, prikazale novu liniju dronova koje imaju sofisticirano streljivo, dakle protutenkovske projektile, male bombe, bacače raketa i slično. I takvi dronovi su se po prvi puta pojavili e, kod terorista, a sada se to pojavljuje, kao proizvod koji se može kupiti, koji se prodaje. Tako da možemo očekivati da će se e, takvi uređaji sve više prodavati na tržištu. Evo, ja ću vam e, sada na kraju prikazati ovu, ovaj predivni kip i to bi bilo sve za sada. Hvala lijepa ova zaključna slika. Mislim da sve jako dobro sažima. Ovdje e, imamo e, vrlo velike izazove kako tehničke naravi, tako i etičke i pravne ja čujem tu riječ prijetnja. Često se ona koristila, čujem taj eho, iako ovdje imamo uistinu stručnjake. Nekad sam imala osjećaj da predstavljati tih mogućnosti ili odgovora koje mi imamo e, se razilazi i ja malo mi još odzvanja ta procjena da se prijetnja puno brže razvija nego mogućnosti da uzvratimo mm, time bih željela sada dati riječi vama, mojim kolegicama i kolegama. Izvolite. Gospodin Galer se javio kao prvi. Izvolite. Da. Hvala lijepa, zahvaljujem gospodi na njihovom vrlo zanimljivom pregledu. Spontano sam kod izlaganja e, gospodina ba imao osjećaj pa SAD i Izrael su nešto krivo napravili kad je sad Iran u stanju e, da ih kopira i gradi dronove po njima. Niste tu možda mogli ugraditi neki sustav samouništenja ili jeste li u... Dakle, možda ste mogli ugraditi nešto da vidite i možete kasnije pratiti šta Iranci sve poslije rade. Dakle, neku vrstu mamca. Možda ste i to htjeli napraviti pa nije uspjelo. Tu je čitav niz e, područja koji su sada spomenuti, međutim ja bih jedno rekao za početak. Dakle, to je zajedničko korištenje e, zrakoplovnog prostora. Dakle, mi imamo jedan e, zračni prostor koji se koristi i u vojne i u civilne svrhe. I sad kad govorimo o koordiniranju u našem europskom zračnom prostoru, mislim da je bitno da naša obrambena agencija, dakle Europska obrambena agencija, unese i u vojnu komponentu. Dakle, moje pitanje za vas kao praktičare je kako to izgleda. Imamo li mi, dakle, kad se ne radi direktno o vojnom aspektu, već o normalnom korištenju e, kroz e, vojsku, tako reći, Imamo li strukture tako iskoordinirane i usklađene? Da se to uvijek može koristiti s jednog mjesta. Onda kod novih PESCO projekata imamo Euromail i tu smo dronove identificirali kao opasnost. Pa Nadam se da opet u ovom našem jedinstvenom zračnom prostoru i tu imamo nešto predviđeno. Znate li vi tu nešto što se vas e, tiče? Dakle, mm, ko, kako to izgleda u tom smislu? I inače sam htio postaviti još jedno pitanje što se tiče kibersigurnosti recimo podaci koji imamo vezano uz naše dronove, možemo li to koristiti u borbi protiv e, naših mogućih neprijatelja, je to slično poput drugih postojećih obrambenih mehanizama, je se tu možemo suočiti s tim izazovom i na primjer kakva je tu suradnja kada govorimo o suradnji NATO-a, Europske unije, recimo sa Izraelem kada to nadilazi naše granice. Postoji li tu određeni industrijski i gospodarski aspekt? Ili tu imamo razumna informacija e, samo u pogledu e, sigurnosnih pitanja? Hvala lijepo. Ima li daljnjih javljanja za riječ, pitanja, komentara? ova tehnička dimenzija vas izgleda malo preplašila, imam dojam. Ja sama izvan svoje pozicije, dakle kao predsjedateljica, imam još pitanja. Čak i komentare. Ja sam izvjestiteljica za kontrolu izvoza oružja ovdje u parlamentu, pa mi se tu postavlja pitanje kako ovdje uopće možemo imati i primijeniti jednu učinkovitu kontrolu, odnosno nadzor izvoza oružja. Jer tu se e, nadilazi ovaj aspekt razmjene tehničkih informacija. Može imate tu još neke ideje Recimo, vi ste rekli da tu postoje određene e, mogućnosti, pa vidi se kroz ove primjere s Iranom koje tu mogućnosti sve postoje. onda se uvijek iznova govorilo o gospodarskoj koristi. Mi sad govorimo o naoružanim dronovima pa bi me tu zanimalo koliko vi sad u okviru tih naoružanih sustava dronova e, vidite i kako tu vidite taj aspekt mogućih opasnosti i ove gospodarske koristi. Moj dojam bio da tu imamo snažne probleme kada govorimo o identificiranju korisnika granice, tu se postavlja pitanje mogućnosti interveniranja. Ako dođe recimo do identifikacije u smislu da, toga da se radi o eh, takozvanom eh, zločudnom korištenju Dakle, jedna šteta koja nastane, a tu se može raditi o ljudskim životima, Imali smo i tu čitav niz javnih saslušanja u Europskom parlamentu koji se odnosio na razne prijetnje u smislu toga kako ljudi uopće mogu normalno voditi život Imamo i čitav niz rezolucija koje se odnose na to da smo odbili e, ciljana ubojstva ili slične aspekte Dakle, kad govorimo o tim sustavima koji sadrže po sebi e, mogućnost naoružanja ili ubijanja da li bi to možda trebalo spriječiti, zabraniti? Ako ne možete niti identificirati počinitelje, niti se dobro boriti protiv njih. Možda da idemo putem zabrane, a ne nekakvim razvijanjem protuoružja. Evo, ako se nitko dalje ne bi želio javiti za riječ, sada dajem riječ našim e, stručnjacima i u istom slijedu nam možete odgovoriti. Hvala vam lijepo. Hvala vam e, također e, na vašim pitanjima. Ja niti ne pretendiram da eh, ću uspjeti odgovoriti na sva pitanja, eh, da ću kolegama da odgovore na neka pitanja, posebno što se tiče Irana, mislim da tu kolega iz Izraela može odgovoriti. Htio bih samo dodati nešto. Vi ste pitali na koji način eh, se princip i koncept ovoga definira, vjerojatno znate bolje kako to izgleda na europskoj razini. Međutim, e, provode se istraživanja u projekte e, kako bi se omogućila, omogućio promet i e, zapravo suživot bespilotnih letilica i letilica s pilotima u prvom redu kako bi se spriječili sudari u zraku, a u drugom kako bi se promisali usluge koje nude dronovi. Primjerice, posebno projekt e, za olimpijske igre 2024. godine u Parizu, da se dakle e, publika u pomoću e, taksi dronova dovede do mjesta održavanja određenih manifestacija. Zahvaljujući suradnji sa snagama reda mi radimo sada na tim aspektima Dakle, postoje neki konkretni projekti, to postoji i u Republici Češkoj, riječ je o projektu ERMAP. E, taj e, projekt isto tako se razvija u SAD-u i u Švicarskoj. Dakle, što se tiče vašeg pitanja o koordinaciji djelovanja, e, i općenito o koordinaciji letova onih koji se kvalificiraju kao prijateljski i onih koji se ne kvalificiraju takvi. Dakle, na tome se radi u Europi i na svjetskoj razini. Zatim, što se tiče vašeg sljedećeg pitanja, e, da mi vi ste, gospođo predsjedateljice, s pravom istaknuli istaknuli problem e, identifikacije korisnika i zapravo mislim da je to sama bit ovog novog francuskog zakona, a i budućeg zakonodavnog okvira u Europskoj uniji. Prilikom registracije traži se od korisnika da se e, registrira, premda e, je moguće da kako da oni daju lažne podatke, međutim ti će se podaci usporediti sa podacima koje posjeduje policija kako bi se identificirale osobe koje već imaju koje su poznate policiji. E, dakle, to je zapravo osnova tih zakonskih propisa i na kraju vi ste također pitali ne bi li bilo korisno da se zabrani upotreba komercijalnih dronova. Vidjeli smo i, zahvaljujući slikama koje nam je pokazao kolega, da se i ti dronovi mogu koristiti u opasne svrhe, čak i smrtonosne i da mogu izazvati velik broj žrtava. Ja bih ipak odgovorio negativno na to pitanje jer e, ja radim na tome da se spriječe takvi incidenti. No, ne mislim da možemo zabraniti komercijalne dronove. E, komercijalni dronovi se, su i dalje igračke za sada e, i ova, ovaj gospodarski sektor već sada omogućuje nove stvari u raznim područjima i u slobodi pojedinca i tako dalje. Mislim da to što sada nismo mogli zamisliti. 2016. godine u Nici se dogodio jedan strašni napad u e, unajmljenim kamionom. U Europi se konstantno unajmljuju kamioni i druga vozila, tako da smo mi pokušali identificirati vozača, ali nismo pritom htjeli ograničiti druge slobode koje živaju pojedinci. Hvala. Možeš, se vi možete sami dogovoriti tko će sljedeći govoriti. Mm, okay, so some really good Mislim da je bilo nekih vrlo dobrih pitanja. Pokušat ću se vratiti na početak. Što se tiče jedinstvenog europskog neba, Mislim da se tu, da tu postoji snažna koordinacija između NATO saveza, Eurokontrola i drugih e, zainteresiranih strana. E, dobar dio toga se odnosi na dronove, tako da radi se na koordinaciji, to nije upitno ono što predstavlja određene izazove, posebno kada je riječ o manjim dronovima, i Kristofer se toga dotaknuo, jest sposobnost radara i druge tehnologije da identificiraju e, i uđu u trag tim uređajima. Dakle, riječ je o uređajima koji lete na visini od nekoliko stotina stopa. U gradskom okruženju vrlo ih je teško detektirati, E, međutim, može se dogoditi i da dronovi lete na vrlo na mnogo višim e, visinama, tako da tu da kako imaju važnu ulogu sve službe koje se bave kontrolom leta. No, kada je riječ u okruženju koje je zagušeno, e, primjerice u gradovima gdje je promet velik, vrlo je teško detektirati dronove. Što se tiče podataka i vojne obuke koju saveznici imaju, dakle o kriptiranim e, poveznicama podataka, um, uh, dakle je li to potencijalna meta, svakako da jest, međutim razina enkripcije je vrlo visoka tako da je zaštita visoka. Što se tiče suradnje s Izraelom, konkretno u ovom slučaju, e, NATO Savez je prošli mjesec održao radionicu upravo na tu temu. E, rad, radovi koji su se odvijeli prvog dana bili su otvoreni partnerskim e, državama i zainteresiranim stranama i kao što možete očekivati mi razmjenjujemo mnoštvo podataka s Izraelom što se tiče kontrole izvoza oružja i prijenosa tehnologije. Tu dolazim do e, jednog zanimljivog pitanja. Dakle, još u 20. stoljeću tehnološki napredak se je uzimao zdravo za gotovo internet, GPS. Međutim, to je sve zapravo tehnologija koja je došla iz javnog sektora i iz vojnog sektora. Međutim, sada u 21. stoljeću, kada imamo umjetnu inteligenciju, automatizaciju, sve te tehnološke inovacije nam dolaze iz privatnog sektora. Dakle, kada je riječ o prijenosu tehnologije i pokušaju da se on stavi pod kontrolu, mislim da je to e, sada znatno otežano jer e, ta tehnologija ne dolazi iz državnog sektora nego iz privatnog sektora. Ne kažem da je to nemoguće, ali to nije moje područje ekspertize, a moramo samo prepoznati činjenicu odakle nam dolazi ta tehnologija, tako da je sigurno e, na taj način e, olakšan prijenos tehnologije. Spomenuo sam identifikaciju dronova i činjenicu da je to vrlo teško postići i slažem se s vama, gospođo predsjedateljice, da to svakako predstavlja problem. Ipak ne bih bio sklon sugerirati da se uvede puna zabrana, ne mislim da je to optimalno rješenje. Mislim da se treba povesti rasprava o potencijalnim makroekonomskim prednostima eh, kao i u slučaju interneta i GPS-a Dakle, i, e, i ti segmenti i ta područja imaju svoju, svoju mračnu stranu, da tako kažem. Ono što je bitno jest e, biti svjestan izazova koji je pred nama, a to je da imamo, moramo imati odgovarajući odgovarajuće rokove za razvoj tehnologije i nabavu opreme koja bi mogla poslužiti za uspješno ometanje dronova. Međutim, to je dosta složen proces u većini država, a to je e, dodatno otežano činjenicom e, da imamo vrlo brz razvoj tehnologije. Uz vašu e, dopuštenje ja ću prijeći na hebrejski, ako smijem. Kao prvo pitanje koje je postavila gospođa predsjedateljica vezano za pitanje regulative. Dakle, zaista se nalazimo na pravom mjestu da govorimo o više zakona. E, imamo MTCR, imamo propise. Međutim, to neće zaustaviti nezakonitu trgovinu tim instrumentima. Dakle, moramo shvatiti da e, se dronovi definiraju kao igračka, a tehnologija postoji i ona će tu i ostati, ona će se i dalje razvijati tehnologija sama po sebi nije nešto dobro ili noše. E, nož u rukama terorista ili nož u rukama hirurga je možda isti nož, ali naravno ima sasvim drugačiju svrhu. I zato moramo shvatiti da oni koji djeluju izvan zakona, a to su teroristi, i kriminalci će uvijek naći načina da koriste našu tehnologiju i to protiv nas a to se primjenjuje i na e, mobitele i ostala područja. Druga, druge stvari vezane za kiber područje, osim suradnje e, Izraela i drugih zemalja, vi vjerojatno svi shvaćate da se svi nalazimo u istom loncu i na istoj strani, da svi želimo osigurati sigurnost i zaštitu svih nas. Jedno pitanje koje nije spomenjeno, spom, spomenuto, a morat ćemo o tome govoriti i kada se radi o istraživanju i raspravi, je korištenje malih dronova kao platforma koja nosi opremu čiji je cilj e, prisluškivanje. Dakle, kako bi se provodile kiberoperacije. Možete li zamisliti što se sada događa? Iznad Europskog parlamenta što bi se dogodilo kada bi bilo nekoliko tih instrumenata koji e, imaju jednu e, lažne, koji stvaraju lažne web stranice, a informacije e, će doći manje sa zakonodavne strane. Možda moramo naći neke tehnološke odgovore i tehnološka rješenja. Tehnologija je ta koja treba riješiti te prijetnje. Nešto je bilo rečeno o tome, o zajedničkom životu, o tome da surađujemo na zajedničkom prostoru e, između letjelica sa bespilotnih ili s pilotima. Međutim, danas je u Izraelu to problem. Nemamo još uvijek regulativu vezanu za to. Ne mogu reći da se ne rješava to pitanje. Bio sam na nekoliko rasprava o Knesetu na Izraelskom parlamentu. Razgovaralo se o tom pitanju nedavnih godina je objavljeno jedno izvješće e, državnog kontrolora u Izraelu koji upravo se bavi tim pitanjem dronova, prijetnji e, civilima i mogućnosti da se e, bacaju paketi novca ili droge iz dronova. Međutim, e, to pitanje još uvijek nije potpuno riješeno. Mi ćemo ga pokušati riješiti kako bismo naše nebo učinili sigurnim. I kao zaključak ja pretpostavljam da u nekom trenutku, u neko vrijeme, da ćemo morati razgovarati o prijetnji e, bespilotnih e, vozila na kopnu i na moru. I, ona, I takva vozila se pojavljuju u operacijama velikih terorističkih organizacija, e, nedržavnih subjekata i drugih subjekata koji mogu zapravo zauzdati takvu tehnologiju za svoje svrhe. Hvala lijepa. Um, ja. Hvala lijepa, izvolite. Hvala lijepa. Ne znam da li je sada odgovoreno na jedno pitanje. Radilo se o mogućnosti da naše poveznice podataka da možda zajednički možemo utjecati na naše protivnike, dakle da spriječimo da se stvari događaju. Postoje li tu neke slabe točke koje se mogu napasti? Gdje smo tu tehnički gledajući? Možete li vi izbjeći da vaši protivnici sudjeluju na tu poveznicu podataka, dakle te podatke i, vaše dronove, tu vezu. Tko želi odgovoriti? Ne postoji jedan e, da ili ne odgovor na ovo, nema crno i bijelo. Dakle, kada se radi o vojnim dronovima, oni se grade uz enkripciju i vrlo detaljne specifikacije koji pokušava što je više moguće e, smanjiti e, bilo kakvu napad ili infiltraciju o kojoj govorite. Mogu li ovdje reći da 100%, ne, ne mogu to reći, da je cilj zaštititi e, poveznice sa podacima. Da, a kada pogledamo broj e, saveznika NATO-a koji operiraju sa dronovima i ako pogledate činjenicu da barem koliko ja znam nije došlo do jednog e, kiberincidenta kakvog ste opisali, to vam vjerojatno onda odgovara na pitanje. Ja, Um, ja mogu dati primjer. RQ170, to je vrlo sofisticirana tehnologija Sjedinjenih država. On je pao u Iranu, nije bio uništen od strane Sjedinjenih država. Bivši predsjednik je tražio da ga se vrati. Mislim da još uvijek čeka na to. Iran je uspio penetrirati u bazu podataka tog drona i oni su e, objavili video kako taj dron taksira na iz druge zemlje na putu u Iran. To je nešto što morate uzeti u obzir kada e, lansirate vojnu tehnologiju, da može doći u ruke druge strane i da je moguće koristiti ta druga strana, a to može biti teroristička organizacija ili neka država, to je naravno problem. Ne želite ovdje uključiti jedan mehanizam za samouništenje vlastitog vozila jer ako se hakira kanal u taj sustav, e, onda će e, on jednostavno e, skinuti vaše vozilo. To je objavljeno u medijima i zato mogu reći nešto o tomu bilo je više e, slučajeva kada smo izgubili svoje bespilotne letjelice iznad Libanona. Mi smo e, napali te letjelice i uništili ih u pokušaju da ih ne preuzme druga strana. <clears throat> Ili netko drugi. Međutim, to ne možemo uvijek napraviti. Nekada dron padne u more i e, bude isplivan na obalu, obalu i to se dogodilo. I zato morate uzeti to u obzir i morate naravno i riskirati. Evo, mogu li se vratiti e, na, kao odgovor na to pitanje? RKV e i 17 je primjer. Da, kada nešto pri zemlji, to je na zemlji, odvedete ga u laboratorij, imate tu mnogo znanstvenika i stvara se mnogo problema. Za razliku od drona koji leti i koji pokušava preuzeti kontrolu ili e, ulazi u kriptografiju samih podataka. Da, ja se potpuno slažem postoji razlika u tome. Jednako tako mnogi, mnoge države iz nato kao Izrael su izgubile dronove. Međutim, to nije zbog enkripcije i kiberaktivnosti. Postoji cijeli niz razloga za to. Ja kao bivši e, časnik e, britanske vojske u, u Afganistanu mi smo izgubili mnogo dronova u pustinji i poslali smo letjelice da ih unište. Međutim, to nisu bile kiberaktivnosti aktivnosti koje su srušile dronove, to je bilo neka, neki tehnički problem. I zato je to dosta jedna siva zona o kojoj sada govorimo. Hvala lijepa. Ostajemo pri tome. Imamo čitav niz e, problema, čitav spektar traženja odgovora. Time zaključujem ovaj panel. Zahvaljujem našim stručnjacima. I u 11 sati onda predajem riječ gospodinu Galeru. Eh, Drage kolegice i kolege, započet ćemo. Evo, molim vas, sjednite, vežite vaše pojaseve. Poljećemo. Na redu je točka broj devet našeg dnevnog e, reda, dakle razmjena mišljenja sa Hans e, Peter Bartelsom koji je parlamentarni povjerenik za oružane snage Njemačke i Renier van Zupten koji je nacionalni pravobranitelj Nizozemske. Dobro nam došli. Sad ovdje imam predložak na engleskom, a budući da neću sam igrati se prevoditelja, onda ću ovaj uvod pročitati na engleskom. Za sve parlamente dobro funkcioniranje e, vojnih snaga i blagodat, e, odnosno dobro stanje e, vojske je važno. Mnogo naših vojnika je poslano u strane misije ili se bave vježbama. E, oni služe u hijerarhijskim strukturama i zato su jako mnogo odsutni od kuće, e, pate od, e, mogu stradati i zato moraju se e, nositi sa klimom od e, hladnog sjevera do vrućeg juga, do visokih planina. E, trebaju se baviti ljudima svih jezika, kultura i vjera. Moraju se baviti s onime što su vidjeli, što su proživjeli sa traumom od koje pate. Ali, usprkos tome, moraju uvijek se dobro e, ponašati i biti opredjeljeni. Sve to stavlja našu vojsku e, u stres i puno više od toga. Trebamo se podsjetiti da je svaki vojnik e, kao prvo ljudsko biće i građanin u uniformi E, nacionalni povjerenici i pravobranitelji su tu da nas na to podsjete i da osiguraju da se čuje, čuju glasovi naše vojske. Želio bih sada pozvati gospodina Bartelsa da uzme riječ nekoliko minuta, a onda gospodina Van Zupfena. Molim vas da uzmete riječ. Hvala lijepa gospodine Galer. Hvala lijepa na ovom pozivu. Na ovo europsko zasjedanje kada govorimo o povjereniku za oružane snage možemo reći da je to jedna uistinu njemačka institucija koja je nastala kada je Savezna republika Njemačka, zapadna Njemačka deset godina nakon završetka drugog svjetskog rata se opet počela naoružavati. Jer bilo je pitanje da li bi uopće se trebali eh, domaći oružja, da li bi Njemačka opet trebala imati i vojnike i neki od vas će znati da je odgovor bio ne, ne bi više smjela postojati njemačka vojska, ako njemački vojnici onda unutar e, neke europske vojske i tu su već postojali određeni ugovori. E, mi smo to u Njemačkoj ratificirali, međutim nije uspjelo jer e, i Francuska nacionalna skupština to nije stavila na dnevni red, odnosno skinula je s dnevnog reda pa nikada nije došlo do toga i nije nastala nikakva e, europska obrambena snaga i stvorena je njemačka vojska, a za demokrate u našem saveznom parlamentu je bilo jasno da to mora postati jedna potpuno nova vojska koja nema veze sa Reichsmachtom ili Wehrmachtom, sa nekadašnjim vojnim snagama i to je trebala biti vojska koja će kontrolirati e, i parlament, a ne samo izvršna vlast. E, tako da pod svim uvjetima, kod svih pitanja je sve trebalo ovisiti o zaključku parlamenta. Dakle, Bundestag e, uz privalo Bundesrata, jedna i druga, možemo reći, komora našeg saveznog parlamenta moraju odobriti sva vojna pitanja, a ako se ne može sazvati e, parlament, onda imamo zajednički odbor, neku vrstu hitnog parlamenta koji mora donijeti neki zaključak. Dakle, mini parlament mora ipak donijeti zaključak e, na kraju. Dakle, to se mora utvrditi sve kroz Bundestag. Korištenje vojske u unutarnjim pitanjima i e, preko granica za svaku misiju moramo dakle, imati i odluku Bundestaga. Dakle, to je to što čini cijeli Bundestag, a onda postoje još i dvije dalje institucije za parlamentarnu kontrolu. Jedno imamo e, u 45a, e, e, dakle u svim zemljama ima jednu vrstu odbora za obranu koji uvijek mora postojati. E, ne možete ga nazvati odborom za recimo sport, kulturu i odbor, ne mora to biti čisti odbor za e, obranu i on se može sam učiniti jednim, e, možemo reći, Nadzorim odbora i odborom koji može provesti ispitivanje ako je to e, nužno i moramo imati jednog takozvanog parlamentarnog povjerenika, e, osobu koju će parlament e, odabrati koji stalno provodi i može provoditi parlamentarni nadzor nad vojskom. A on je kontakt točka za svakog pojedinog vojnika ako on smatra da su povrijeđena njegova prava jer svaki pojedini vojnik kao i cijela savezna vojska e, treba biti, kao što smo rekli, pod tim nadzorom parlamenta. Dakle, svaki vojnik, e, bez obzira na svoju službu, se može obratiti mm, ovom parlamentarnom povjereniku i na početku se htjelo postići to da se opet primjenjuju stare metode Wehrmachta, jer e, nju su u stvari osnovali e, oficiri, odnosno časnici koji su i bili, dakle, već časnici Wehrmachta, ali nije bilo nikog drugog, ali to se sada moralo sve raditi u skladu sa novim principima. Dakle, to je to novo načelo vođenja, neka vrsta unutarnjog vođenja, tako mi to zovemo. E, to je e, e, sad jedan dodatak onom takozvanom vanjskom vođenju koje se odvija kroz zapovjedi i naredbe. E, to je tako bilo Wehrmachtu i ako netko nije izvršavao te naredbe i zapovjedi, mogao biti kažnjen smrću. E, međutim, E, naša sadašnja vojska Bundeswehr kaže da postoji još nešto iznad toga, to je ta neka unutarnja unutarnje mjerilo, savjest, vlastita savjest, e, nešto što svaki čovjek ima u sebi, određeno mjerilo za dobro i loše, za ispravno i pogrešno. Dakle, svaki pojedini vojnik e, mora u sebi nositi takva mjerila i ne smije izvesti nikakve E, zapovjedi e, koji imaju određeno e, jedan zločinački aspekt. Jedna tih formulacija je navedena u članku 24 i taj članak se ne može promijeniti nikako. Tu morate cijeli naš takozvani ustav u stvari mm, ukinuti jer jednostavno je to temeljno pravo, dakle Svaki Njemac ima pravo na e, otpor ako druga vrsta pomoći nije moguća. Zašto smo to upisali? Zato što je postala jedna takva situacija <laughs> nekoliko godina prije toga ne 49. kada smo mi to e, naš temeljni zakon, odnosno ustav uveli, e, kada su E, oni koji su djelovali protiv zapovjedi Hitlera i Wehrmachta e, pokušali ukinuti Hitlera kroz puč I na što su se oni mogli držati? Samo na vlastiti priziv savjesti, vlastita mjerila toga što je dobro i što je loše. I oni su bili prisiljeni kroz e, svoju poslušnost, kroz zapovjed izvršavati naredbe, međutim oni su sami sebi dali ovlast da učine nešto drugo i kako je to onda u Njemačkoj. Mi želimo e, da se izbignu takve situacije. Dakle, zapišemo u naš e, ustav da svatko ima svoju vlastito demokratsko mjerilo, svaki vojnik u našoj vojsci se mora moći boriti za demokraciju. Ako to ne želi, ne može biti vojnik eh, našeg bundesvera. Dakle, mora nekako imati ta mjerila u glavi. Inače ne može biti vojnik. Dakle, ne samo moći se boriti, već i znati za što se borite. Da se borite za ono ispravno. To je jedan od temelja ove nove vojske. Stečen iskustvom u pogledu eh, u proteklih eh, vojski, odnosno obrambenih snaga koje smo imali. Nitko se nije... <clears throat> Dakle, što se tiče tog povijesnog iskustva, imamo jako, jak parlamentarni nadzor cijele vojske i svaki vojnik pojedinac mora imati vjastita mjerila u glavi, ima ih pravo e, primijeniti i može se obratiti dakle, tom parlamentarnom povjereniku Mm, tijekom prvih godina se radilo o nekim e, militarističkim pitanjima i tradicijom. Dakle, možemo li uopće provesti to novo e, načelo unutarnjeg vodstva i time su se moji prethodnici morali boriti. Evo, za to su se oni upravo borili. Jedan i drugi su odstupili u toj borbi s vladom, e, sa časnicima Jedan je bio nekadašnji general Wehrmachta, drugi je bio nekadašnji admiral Wehrmachta, dakle koji su imali one klasične biografije koje ste tada imali u Njemačkoj, dakle nešto što ste naučili u jednom e, sustavu i sad ste se trebali prilagoditi novom sustavu i ta dva prethodnika su ma trebala sve do odstupanja zastupati taj stav unutarnjeg vodstva i ovaj drugije svoja saznanja e, širio kroz članke jer nije smio govoriti u parlamentu. Dakle, e, za sad je to moguće. Sad kao povjerenik možete govoriti u parlamentu. Evo, ja sad više nisam zastupnik, bio sam čitav niz godina i zastupnik u parlamentu, ali sad sam jedna institucija sui generis e, kao taj povjerenik i i u međuvremenu imam i pravo govoriti u parlamentu. Jednom godišnje podnesem izvješće, odnosno napišem izvješće parlamentu, nekih stotinjak stranica u kojem moj ured, nekih 50-ak e, djelatnika i ja, sažemo sve što smo promatrali u našoj vojsci, oko čega se žale e, vojnici, što trebamo poboljšati i to predamo predsjedniku parlamenta i onda on to e, odnese u Bundestag. Imamo prvo čitanje i onda se to preda odboru za e, obranu, oni to daju vladi da ona zauzme svoj stav, onda odbor za obranu e, da svoju završnu preporuku, imamo drugo čitanje u parlamentu i onda se raspravlja o tom izvješću za prethodnu godinu. U međuvremenu mogu reći da se više ne radi toliko pitanje da li se moramo boriti protiv e, tog militarizma. Dakle, mi smo sada jedna demokratska vojska koja funkcionira u skladu sa našim načelima. Dakle, svaki pojedini vojnik mora biti demokrat od e, početka službe. On ima pravo i na političku, povijesnu, etičku izobrazbu. Dakle, imamo i nastavu u našoj vojsci. Dakle, ne samo pucanje i ovi sanitarni, e, sanitetska pitanja već imamo i drugu vrstu izobrazbe. E, imamo e, razne aktivne vojnike koji su birani u naš e, parlament. Za to vrijeme njihova služba miruje, ali mogu se vratiti u vojsku. E, mogu se kandidirati i na lokalnoj razini što i rade. Oni su i članovi strana kako to žele, mogu se sindikalno organizirati. Imamo veliki sindikat e, u vojsci, 200.000 članova koji stalno raspravljaju o stvarima koje se još moraju mijenjati u našoj vojsci. E, oni biraju isto tako e, svoje predstavnike, povjerenike u sindikalnom smislu i imaju pravo obratiti se tom parlamentarnom povjereniku. Ako se radi o vojsu, ako se žele žaliti na nešto drugo, vezano recimo uz njegu ili slično, e, onda se moraju obratiti nekom drugom. Dakle, prava su tu i ljudi izbiljam koriste ta prava. E, ja godišnje imam 2500 osobnih pritužbi od 180 tisuća vojnika. Dakle, puno ih na godišnjoj razini koristi to svoje pravo. E, ako imamo nekakve radikalne, desno radikalne prijave, nekakve seksističke izjave, ili ako je došlo do nesreća tijekom izobrazbe, E, to smo recimo imali prošle godine netko je e, umro tijekom obuke, nastradao. Tu se mi uključujemo, pratimo taj e, slučaj. Dakle, nekih 4500 postupanja godišnje ima moj ured gdje se radi dakle, o pojedincima. Dakle, u svakom slučaju rješavamo probleme ako su prethodno bili loše rješavani pitanje transporta prema Maliju, prema Afganistanu. Dakle, to je nešto što mi radimo. Dakle, morate biti u mogućnosti e, ljude dobro prevesti na ta mjesta, ne da recimo čeka i pet dana, jer oni imaju obitelj. Dakle, ta povezanost s obitelj je nešto što je bitno, jer mi imamo dobrovoljce, mi nemamo mlade ljude, nemamo one od 18-20 godina, već su to oni ljudi koji ima 30-35 godina, koji već imaju obitelj, i koji bi isto tako htjeli vidjeti svoju djecu i muškarci i žene. Dakle, potpuno drugačije teme danas naoružavanje, e, povezanost s obitelji. To su sve neke nove teme kojima se ja danas bavim i koje se isto tako odnose na temeljna prava e, vojnika. Ako vojnici nisu dostatno naoružani već kod kuće, onda ne mogu dobro uvježbavati kako bi onda e, u misiji mogli dobro funkcionirati. E, tako da se danas zahtjeva to dobro, dobra naoružanost. Naša vojska ima samo jedan zadatak do 2014. E, dakle, izvan Dakle, kolektivna obrana je bio samo jedan zadatak, a od 2014. imamo e, dakle i e, misije izvan e, zemlje i tu je to dakle sposobnost i sudjelovanja na kolektivnoj obrani. Danas nemamo hladni rat, ali postoji ta nužnost dakle da se da određeni minimum tu nam još puno ljudi nedostaje. E, imamo službe na kojima nemamo dovoljno ljudi, e, postoji neki materijalni aspekti, recimo zaštitni prsluk e, e, se stalno posuđuje s jednog lokacije na drugu, u tom materijalnom smislu isto postoje određeni nedostaci, to su stvari kojima se mi bavimo, a na koje se ljudi žale. Tako da danas imamo drugačiju situaciju nego prije 60 godina kad je stvorena ova služba i to je jedna bolja situacija, ali i dalje ima puno posla. Radi se samo o drugačijem poslu. Hvala lijepa. Zahvaljujemo na ovome uvidu Naravno da je to bilo vrlo zanimljivo kad gledamo tu specifičnu njemačku priču, ali isto tako što se tiče vojnika koji su u službi, bez obzira na to u kojoj su vojsci, a možda koji i zajedno nastupaju na ovoj europskoj razini. Tu su neki svakodnevni problemi i onda se tu postavlja pitanje koji putevi stoje vojnicima na raspolaganju de Nederlandse ombudsman. Um, en uh, u heeft ook andere klanten in uw functie. Dobrodošli. Dakle, uh, vi ćete sada nam govoriti o tome koja je situacija u Nizozemskoj. Imate riječ. Hvala na ovoj mogućnosti da vam govorim o radu E, pravobranitelja za veterane u Nizozemskoj. Prije 35 godina stvoren je pučki pravobranitelj, dakle to radno mjesto. Radi se o neovisnom e, pravobranitelju. Dakle, prije 35 godina E, pravobranitelj se bavio svim pritužbama građana u odnosu na sve tri razine e, vlade, uključujući policiju, e, zdravlje, socijalnu sigurnost, sve te stvari. Ako je uključeno vladino tijelo, onda bi također pravobranitelj mogao biti pozvan. 2013. donesen je zakon o veteranima zato što su se posebno usredotočili upravo na veterane koji su sudjelovali u mirovnim misijama, u vojnim misijama i tu je bilo duboko opredjeljenje da treba se posebno brinuti o tim ljudima. E, uspostavljen je jedan sustav e, u tu svrhu i jedan, jedna od stvari je bila da postoji neovisni pučki branitelj koji se upravo bavi veteranima. Mislili smo da bi nacionalnom pučkom pravobranitelju bio dan taj zadatak zbog njegova iskustva, pa je odlučeno da će nacionalni e, pravobranitelj postati pravobranitelj za veterani E, to su na početku bili ljudi koji su se e, borili u Prvom, Drugom svjetskom ratu u Novoj Gvineji. E, dakle, uključenost nizozemske u te ratove je bila nešto što je vrlo problematično. Također imamo ljude koji su se borili u Koreji koji dolaze k nama, to je bilo prije mnogo vremena, ali mnogi od tih ljudi su još uvijek živi i e, pozivaju pravobranitelja za veterane kada imaju neki problem. Međutim, u Nizozemskoj kao i u mnogim drugim zemljama u Europi mi smo sudjelovali na mnogim mirovnim misijama. To znači da imamo ljude koji su sudjelovali u Iraku, Afganistaniju, Maliju, Kosovu, Bosni E, gdje imamo nove veterane iz tih mirovnih misija. To su mladi ljudi, to su aktivni e, vojnici. Veteran je nekada bio netko ko više nije aktivan u vojsci. Međutim, neki od naših veterana su još uvijek aktivni u vojsci. To su ljudi u 30. godinama s obiteljima i slično. I zato je uspostava pravobranitelja za veterane vrlo značajna za, upravo za te veterane. Imamo sve više i više prigovora iz godine u godine. Od 2014. E, do 2019. imali smo stalno povećanje takvih prigovora. Bavili smo se ljudima koji su primjerice prešli preko nekih mina u Afganistanu a vojska se nije dobro brinula o tim ljudima vezano za zdravstvenu, zdravstvenu skrb, odštetu koju su trebali dobiti i tako dalje. To je sve važno kako bi oni i dalje sudjelovali u društvu i nakon njihovog e, raspoređivanja u takve zone. Mi aktivno kontaktiramo s takvim veteranima, s onima koji su još uvijek aktivni vojnici, oni koji više nisu aktivni vojnici, tamo gdje im se pruža zdravstvena skrb, mi smo i tamo aktivni Aktivni smo i na mjestima koja se bave sa ljudima koji pate od posttraumatskog stresnog poremećaja kako bi e, se zastupali njihovi interesi. Ideja je da imamo individualne prigovore, ali možemo e, pokrenuti istragu. Dakle, ako dobijemo određeni signal da nešto zaista nije u redu u nekom području, možemo započeti i vlastitu istragu. Nedavno smo započeli istragu o načinu na kojem se vojska bavi prigovorima svoje vlastitog osoblja. U našem je izvješću e, to bilo e, nešto što je bilo e, ispod one dužne pažnje. I sada se uspostavlja bolji postupak pri, za rješavanje prigovora. Razgovarali e, smo e, o tome da ćemo nastaviti pratiti sustav e, rješavanja prigovora kako bi osigurali da on bolje funkcionira nego u prošlosti. Imamo velike probleme isto tako i sa zastrašivanjem, seksualnim zastrašivanjem, prijetnjama i neformalnim načinima da se ljudi, na ljude stavi pritisak. Znam koliko je teško vojnicima se tužiti o tome, a e, pravobranite za veterane se e, brine i za ta pitanja. Imamo dokument o tome što trebamo činiti i ako želite možete pročitati taj dokument. Hvala lijepa, ja ću odgovoriti na sva pitanja koja bi mogli imati. Hvala lijepa, zahvaljujemo i na vašem doprenosu. E, dakle, ja sam shvatio da je to nešto drugačije strukturirano i za nas ovdje na europskoj razini s jedne strane zanimljivo vidjeti kako se mogu formulirati interesu, interesi vojnika, dakle kakva tu različita polazišta postoje i sa Euromilom imamo kontakte, dakle sa čitavim nizom drugih organizacija jer jako je to različito unutar Europske unije. Tu bi se moglo zanimljivo pitanje postaviti E, kako je tu situacija u pogledu toga kada zajednički vojnici nastupaju, kome se onda trebaju obratiti, ali možda to možemo idućim prilikom e, obratiti, možda unutar dakle, grupe Kangaroo. Evo, sada time otvaram pitanje i odgovore, dajem riječ kolegama. Prvo Kristijan Eler i onda Toni Keller. Kao prvo na početku se mm, zahvaljujem i pozdravljam vas najsrdačnije u ime svog e, kluba, dakle Pučana. Predsjednik Macron i kancelarka Merkel su tijekom e, vikenda opet razgovarali o toj ideji evropske vojske, htjeli to malo dalje formulirati i preformulirati. Što se tiče europskih nacionalnih obrambenih snaga, oni su već e, čitav niz desetljeća organizirani kroz jedan drugi savez, kroz NATO, ali tu se postavlja to pitanje dakle, tog unutarnjeg vodstva ja sad to čisto neutralno želim reći, ali u europskim vremenim snagama poput Francuskoj imamo jedan drugačiji scenarij vodstva, imamo legiju stranaca, imamo mm, i neke druge francuske jedinice da, koje su sudjelovali u konfliktima trećih eh, država. Postoji li tu neki dijalog u Europi oko te teme, unutarnje vodstvo? S obzirom na te sukobe u trećim zemljama koje više se ne odbijaju u konvencionalnom smislu gdje imamo asimetrično vođenje rata, imamo terorizam, policija se djelomično uključuje. Da li se vi kao parlamentarni povjerenik bavite u tom smislu samo s obzirom na njemačku vojsku ili tu postoji neka europska perspektiva? Mm, je li imamo tu i zajedničko zapovjedništvo kada se vojnici nalaze u misiji u trećim zemljama? Hvala lijepa. Bilo je to vrlo zanimljivo i korisno čuti što se radi kako bi se zaštitila prava naših e, vojnika u vojsci. Ja i potpuno shvaćam pozadinu e, njemačkog, e, njemačke države zbog njegove prošlo, njezine prošlosti. Međutim, čini mi se da se ova prava primjenjuju samo za vojsku e, tijekom mira. Moje pitanje je što se događa ako stvarno dođe do izvanrednih okolnosti, agresije ili e, potrebe da se suočimo s agresorom. Da, kako bismo izbjegli e, iskustva prošlosti, kako bi Njemci e, mogli slijediti e, kriminalne naredbe, to je u situaciji kada postoji diktator. Međutim, možemo li očekivati takve kriminalne naloge od demokratskog vodstva? I oni koji se pridružuju vojsci moraju biti jako svjesni toga u koji sustav ulaze. Možete li zamisliti da u nekoj situaciji rata ili krize e, vojnici počnu se baviti vlastitim e, dvojbama i problemima, recimo u konkretnoj situaciji u bitci. E, govorili ste isto tako da e, vojnici imaju demokratski mentalitet kada se pridružuju vojsci. Moje praktično pitanje je mogu li e, iz članovi FDA ili neonacisti se pridružiti njemačkoj vojsci? Ili ljudi koji su izbačeni iz vojske zbog toga što imaju vrlo desničarske ili ekstremne političke mišljenje. Hvala. Hvala lijepa, ja se ispričavam jer sam zakasnio. Stoga ne znam točno o čemu ste govorili. E, ne mogu se direktno referirati na ono što ste rekli. Međutim, e, ja bih se pozvao i referirao ono što je moj prijatelj Kristijan Eller rekao i formulirao bih svoje javljanje za riječ koje će barem ići u tom pravcu, da mi ne kažete kasnije, fulali ste temu, sjednite. Dakle, htio bih se vratiti na jednu temu koja je ipak indirektno povezana s onim s o čemu ste vjerojatno govorili. A to je naravno povezano po mom mišljenju sa jednom nedostajućom zajedničkom vanjskom politikom, dakle na europskoj razini. I kad govorimo o to zajedničkoj obrani, vojsci o kojoj se sve češće govori, mislim da se stvari jednostavno ne rade na pravi način. E, stvari se rade na opačke. Ne bi li bilo jednostavnije, barem sa mog stajališta, trebali bi prvo stvoriti zajedničku europsku vanjsku politiku. Ona bi trebala biti prioritet i onda bi se trebali brinuti o zajedničkoj obrambenoj politici. Kao primjer za to ću spomenuti ono što meni uistinu nedostaje, to je to, taj zajednički nastup prema Rusiji kod e, E, ugovora Minsk 2 imamo neke države koje zastupaju Europu, ali ne Europsku uniju. Činjenica da je 500 milijuna ljudi iza nas, tako reći, jedna jaka gospodarska moć, ukazuje na to da bi mi mogli snažnije nastupiti i više toga postići što se tiče odnosa prema Rusiji i s obzirom na ono što se događa u Ukrajini, a ne da to prepustimo samo dvijema državama. I tu je onda moje pitanje. Ne mislite da bi ovdje trebalo se jače poraditi na tome da bi Europa trebala na van jače nastupiti u diplomatskom smislu i onda ako diplomacija zakaže da onda možda nastupimo sa vojnim sredstvima odnosno sa zajedničkom europskom vojskom. Hvala lijepa Egan. Evo i dajem riječ našim gostima. Kolega Bartels prvi. Gospodine Eler. Naravno, načeli ste veliku temu. Jedna o kojoj još ne raspravljamo. Dakle, ne unutarnje vodstvo, već prava pojedinog e, vojnika. Tu su situacija potpuno različita u pojedinim obrambenim snagama u Europi. Bio sam nedavno u Rumunjskoj i utvrdio sam dakle ono sindikati, biranje u parlament i slično, to je sve potpuno drugačije nego kod nas. Drugačija povijest, drugačija vojna kultura, drugačija iskustva. Kod nas e, u međuvremenu imamo potpuno razvijen sustav e, u pogledu demokratskih prava vojnika i tu ne pada mi trenutno na pamet što bi se još moglo dodatno učiniti. Dakle, način kako je to kod nas učinjeno, kroz naš ustav, e, mislim da je to dobro. Ne moramo se boriti da e, do toga dođe, nego da se svi toga pridržavaju. Da, e, što se tiče usklađivanja na razini Europske unije, to bi bilo dobro trebamo prvo vidjeti dakle, što nam je potrebno na zajedničkoj razini da bismo mogli zajednički funkcionirati. Potrebna mm, je i zajednička vanjska politika, ali radi se i o pravima vojnika. Kakva e, pojedina prava ima e, vojnik e, kao državljanin pojedine zemlje? Dakle, možda bi to bila jedna tema recimo za Europski parlament gdje bi se mogla potaknuti ta rasprava između država. Jer prvo se tu radi o statusu pojedinog vojnika i o unutarnjem pravu svake države. To bi možda moglo biti isto dijelom zajedničke europske obrambene politike. Da, to pitanje vezano uz e, e, karakter njemačke vojske kao peacetime army. E, hvala Bogu da to jesmo. 60 godina smo mogli doprinositi tome da u Europi mm, nije bilo rata, dakle Spriječili smo taj mogući treći svjetski rat, to je bio veliki zadatak. Znam da naši anglosaksonski prijatelji, a i neki francuski prijatelji gledaju na vojsku iz druge perspektive. E, kao što je to uvijek bio slučaj. Dakle, vojska se treba koristiti kako bi išla e, u, u rat, a u Njemačkoj je stvoreno upravo da nikada ne dođe do toga. Dakle, do 1990. je došao taj nova, svrha u, našu vojsku koju su Britanci i Francuzi već imali. Dakle, intervencije uz određene obveze. To imamo i ovaj kolonijalni svijet, e, potpuno novu kulturu, dru, drugačiju kulturu dakle koje su uvijek bili osnovani i imali taj zadatak e, da e, idu u misije, da djeluju ako je to potrebno, a sada to isto radi i Savezna Republika Njemačka. I do sada stvari dobro funkcioniraju što se tiče tih e, zajedničkih misija. Mislim da Afganistan zasigurno nije propao zbog toga što Njemci nisu dovoljno dali svoj doprinos. Dakle, nisu ni tamo njemački vojnici koristili samo pamuk. Međutim, ako govorimo o tisućama američkih vojnika i cijeli spektar u Afganistanu, Sigurno to nisu spriječili 5000 njemačkih vojnika, dakle tu cjelokupnu učinkovitost jer su došli sa nekom drugačijom filozofijom. Dakle, to pitanje što se može postići, koja strategija je obećavajuća, osim Balkana, a Balkan je bio uspješan što se tiče vojne intervencije. Na Balkanu je učinjeno, više se nije moglo učiniti Dakle, u Afganistanu baš nismo uspjeli, a i u Iranu ne baš, ni u Libiji. Dakle, uspjeh za jednu, odnosno garancija za jednu uspješnu zapadnu intervenciju, to još ne postoji, to još nije nađeno. Dakle, kako misije učiniti uspješnim, to nitko ne zna. Njemci mogu biti onoliko uspješni koliko su Amerikanci i ostali uspješni. Dakle, u toliko su naši vojnici spremni boriti se, to su oni morali na određenim mjestima, Bogu hvala ne tako teško, ali tamo gdje su morali činili su to, a nekada su izbjegavali borbu. I mi smo recimo odlikovali dva naša časnika upravo za to e, što su to učinili, što se nisu borili. Dakle, u Kosovu e, smo imali situaciju gdje je Špigl izvještavao da e, se naša vojska nije dokazala na pravi način Dakle, imali smo e, pješadiju koja je čuvala samostan i došlo je rulja od 2000 ljudi sa molotovljim koktelima i koji su i krenuli ka tom e, samostanu i sad se moglo pucati da se izbjegne da oni dođu na taj teren. Ili, a za to su se dva časnika odlučila, oni su se odlučili povući, uzeći monahe sa sobom, isprazniti taj samostan i prepustiti toj rulji, a oni su to zapalili. Dakle, oni su zapalili zgradu, e, ali su ljudi preživjeli. Dakle, povukli su se kako ne bi stvar eskalirali a e, mediji su to snažno kritizirali, a e, odbor za obranu odlučio dobro ste odlučili. Ne, dobro ste odlučili, tako nije došlo do eskalacije godinama. E, poslije sam se ja vratio na to mjesto, posjetio ruševine tog samostana i uistinu sam bio e, ljut što je to sve tamo zapaljeno, dok e, me nisu poučili njemački časnici i rekli ne, ne, ne, to je bila ta jedna zgrada od e, drva koja je tada bila spanjena, a, a ovaj e, ostatak ruševina su srušili još davno Turci. Ali, zahvaljujući tome, nije dalje eskalirao sukob. E, dakle, takve odluke danas moraju donositi naši časnici. Oni su to dobro učinili i mislim da u tom smislu, neću reći da je naša vojska savršena, imamo dobru izobrazbu, imamo ljude koji na nižoj razini mogu dobro preuzeti odgovornost. Što se tiče nacija u našoj vojsci, naravno da ne možemo imati armiju demokrata i takva lica. Tako da svake godine recimo desetak vojnika otpustimo iz vojske jer su pokazali simbole koji su protivni našem ustavu, agitirali na način e, kad to nije u redu jer je to išlo u pravcu nacizma. Ako do tako nečega dođe, izbacimo ih iz vojske. Mm, mislim da je to ispravno AFD je nešto drugo. Ona se, oni se meni kao stranka uopće ne sviđaju, mnogima u Njemačkoj se ne sviđaju, ali to je stranka koja je izabrana u naš parlament e, i postoji kao i u drugim evropskim zemljama. I sve dok ne stupaju u znaci parole i propagandu, Možemo se brinuti, ali ne možemo ništa učiniti. U tom smislu mi pokušavamo biti strogi. Pitanje u pogledu zajedničke vanjske politike i zajedničke vojske. To sad baš nije moje područje, ali mene naravno zanima jako taj proces e, ujedinjenja i ja sam e, prijatelj tog puta ka zajedničkoj europskoj vojsci. Mislim da je to jedan e, proces gdje jedno uvijek uvjetuje drugo. Imamo i normativnu i faktičnu mm, snagu. Dakle, ne smijete recimo imati vlastitu politiku prema Rusiji. Tu morate zajednički nastupiti. Recimo i na u Njemačkoj imamo taj primjer. Ne možete na eh, razini savezne pokrajine ili države nešto raditi, već to moramo raditi na saveznoj razini. Tako da mislim da u europskoj stvari i dovesti do zajedničke vanjske politike. U pravu ste, tu nam je potrebno više toga ali to je nije da je jedno ovisne o drugom, već je to međusobno povezano. Hvala. Prije nego što vama dam riječ, e, samo bih još e, nadopunio pitanje da li u nizozemskoj vojsci su postojali slučajevi gdje su vojnici bili iz političkih razloga otpušteni iz vojske, dakle ne generali pa da ih onda date u mirovinu, već recimo vojnici koji su se bili radi, radikali, odnosno desničari pa su bili otpušteni pa su se onda vama žalili u pogledu toga. Bij mij is daar niet over geklaagd. Ik kijk even naar mijn collega en we hebben ook niets... Pa ne, nitko se meni osobno nije žalio s tim u vezi. A, nemojte misliti da nitko nije dobio ostavku zbog toga u Nizozemskoj. Postoji a, dakle postoje vojni zakoni koji mogu dovesti do e, otpuštanja i bilo je pritužbi na to što su neki izgubili posao zbog toga i da kako iz političkih razloga Međutim, nitko zapravo nije izgubio posao iz političkih razloga. En ik denk dat ik iets kan zeggen over die innere führung. Ik heb niet zo gauw daar een goede Nederlandse vertaling voor. Maar ik denk dat als krijgsmachten van de verschillende Europese lidstaten. Što se tiče tog unutarnjeg vodstva, innere Führung, moram priznati da nemam za to prijevod na nizozemski. To se primjenjuje šire, ne samo u vojnom smislu. Mi imamo školu za mirovne misije. Obišli smo tu školu da vidimo kako se odvija obuka naših vojnika iz perspektive primjene demokratskih vrednota u njihovoj obuci e, kako bi se vidjelo i kako bi oni mogli prepoznati slučajeve kada se krše ljudska prava. Pritom mislim na situaciju u Maliju. Mi ćemo također otići u Afganistan, vidjet ćemo e, kako se tamo odvijaju stvari. Ja sam u Maliju i nekim drugim zemljama vidio da postoje različiti režimi koji ovise o tamošnjim vojskama. Ako e, morate djelovati zajedno s njima i ako imate e, dakle zajedničke postrope, primjerice Njemci i Nizozemci vrlo često imaju združene postrebe. U tom slučaju mora postojati jedan žalbeni postupak za vojnike koji se treba temeljiti na demokratskim vrijednostima. Tako da mi unutar država članica trebamo postaviti pitanje savjesti pojedinačnih vojnika kako bismo imali zajednički pristup u našim zemljama za to područje. Zatim Postavili ste pitanje vezano uz e, dakle provedbu tih temeljnih vrijednosti u mirnodopskim uvjetima, jer ako ih ne budemo mogli provesti u mirnodopskim uvjetima, sigurno ih nećemo moći zadržati u slučaju rata. Mislim da vodstvo treba kontinuirano ustrati na tim pitanjima. Ja inače svake godine ukazujem na to u svom izvješću u parlamentu. Ako mi nitko ne postavi pitanje, ja sam to kažem i mislim da to sjajno kod mog, moje pozicije budući da mogu sam govoriti o stvarima bez da mi netko postavi pitanje. Ja, und Sie haben eben auch noch im niederländischen Text gesagt, dass Sie auch jedes Jahr einen da, i vi ste isto rekli da imate godišnje izvješće koje podnosite parlamentu. To se izgubilo tijekom prijevoda. Da li ima nekih daljnjih komentara? Kristijan? Prije nego što postanete <laughs> nervozni, ali imam još jedan komentar. Ono što je gospodin Bartels rekao. Mislim da taj, mislim da se pod odbor e, bi se mogao pozaviti tem pitanjem, dakle tog takzvanog njemačkog aspekta unutarnjeg vodstva. Ali što se tiče naših e, misija europskih vojnih snaga u trećim zemljama, tu ne možemo stati kod individualne odgovornosti. mislim da u ovim asimetričnim sukobima su vojnici bili pred odlukama koje su morali donositi, a koje nisu u okviru klasičnog međunarodnog prava. Kad danas e, imate naoružane maloljetnike Sad se tu već postavlja pitanje tko je tu borac, tko nije borac. E, e, tu se postavlja čitav niz pitanja i dobili smo jednu novu dimenziju i upravo što se tiče tog zajedničkog djelovanja ili angažmana mm, u neeuropskom prostoru mislim da je tu potrebna jedna rasprava o tome u Europi i htio bi se zahvaliti kod gospodina Bartelsa na vašem radu i na radu vaših prethodnika i sad da ne zvučim patetično, ipak bih želio reći da naši vojnici uistinu mogu biti ponosni što su dijelom naše vojske i NATO-a i europskih struktura i mislim da je tu vaša služba bila jako zaslužna i mislim da je Njemačka u tom smislu jako dobro djelovala i bilo bi dobro da se to iskaže u ovom pododboru. Hvala vam lijepa. Ono što ja isto tako smatram zanimljivim je to pitanje koja prava imaju vojnici i koje funkcije, dakle o tome se već govorilo u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe i tamo je jasno rečeno e, i pozivajući se na Europsku konvenciju o ljudskim pravima i povelju o socijalnim pravima, tamo je jasno rečeno da vojnici nekako ne ostaju bez svojih prava na vratima kasarni, znači dalje imaju ta prava. Evo mali je upravo primjer gdje imamo različite misije, gdje imamo vojnike iz različitih europskih nacija, ali jedno je recimo jedna misija u pogledu izobrazbe, E, u drugo imamo i UN i onda imamo i Francuze koji imaju svoju bilateralnu misiju. Kad sad malo o tome razmislim, mi tu kao Europska unija možda imamo jednu politiku prema Maliju, ali imamo različite pravne okvire, različite oblike, a i kako ćemo to sad e, unutar dužeg vremenskog razdoblja održati? Da, evo što učiniti kad jedan maloljetnik stoji nasuprot mene? I ja si zamišljam da na sjeveru Malija, gdje imamo samo misiju Berkan, e, gdje je cilj da se ukinu, e, odnosno unište ta gnjezda, nemate pravo pogledati jel maloljetnik baca granatu ili ne, odnosno nemate vremena pravno se uopće ne može dovoditi u pitanje šta je tu moguće. Jer ne znamo što se tu na sjeveru uistinu i događa. To je potpuno druga situacija od onoga gdje imamo vojnike koji prolaze izobrazbu. Dakle, ako mijenjate lokacije, onda jednostavno mijenjate i sve te moguće pravne okvire. Raspravljate li vi s vašim kolegama na europskoj razini e, postoje li tu neki forumi gdje se mogu uopće, gdje se uopće razgovara, problematizira o takvim pitanjima ili jednostavno to spontano rješavate i kažete dobro kod jednog vrijedi jedno, kod drugog vrijedi drugo. a ako kod Njemaca imate državnog odvjetnika koji je uvijek prisutan, a kod Francuza imate e, presumpciju nevinosti za svakog vojnika ali mora djelovati kako je trebao. Dakle, teško je tu slijediti jednu e, politiku. teško je tu iznaći nešto što bi zajednički vrijedilo za sve. In Mali, dan ziet u dat het eh, eh, heel verschillend is. Wij zijn er samen Pa, ako pogledamo situaciju u Maliju, vidimo da je situacija bitno drugačija. S jedne strane su bili Francuzi, Njemci su surađivali s nizozemcima i bilo je još eh, četvero subjekata iz misije UN-a. Ako pogledamo kakve se sigurnosne mjere tamo primjenjuju, primijetit ćemo da postoje značajne razlike, posebno u smislu onoga što već postoji i što bismo htjeli uspostaviti. Za to može postojati vrlo jednostavno rješenje, Primjerice, bilo je nekih situacija u kojima nismo znali kako bismo reagirali. Trebali imati nekakve standardne protokole, a ponekad rješenja nisu bila na razini zadatka. U Južnoafričkoj republici, da navedem jedan primjer, bilo je kolega s kojima smo se susreli Ja sam bio tamo, kolega iz Nervoš, Norveške, iz komisije. Mi smo odlučili e, dakle razmijeniti mišljenja i pokušati vidjeti koje su najrelevantnije stvari. Dakle, pokušali smo unaprijediti suradnju. Ombudsman za veterane je bio nazočan i mislim da je on eh, dao veliki doprinos. To bi mogla biti situacija koju dobivate eh, važne povratne informacije koje možete primijeniti u svojoj zemlji. Mislim da je ovaj primjer ombudsmana za veterane bio vrlo dobar primjer za ljude koji su bili na terenu i tu se pokazalo da možemo imati dobru suradnju. Ne znamo koliko se toga čulo u prijevodu, dakle postoji jedna organizacija koja se godišnje nađe, ICOAF, dakle gdje imamo e, pravobranitelje koji se okupe ove godine je bilo 35 takvih organizacija, možda toga 20 europskih, e, dakle to je na globalnoj razini. I imamo tu rezoluciju na raznim jezicima, možemo vam to kasnije staviti na raspolaganje. To su naravno ove prve točke kako ta prava možete uopće iskomunicirati a sad onda dalje se ide kad se govori o pravima vojnika. Ako pogledamo mali, tu je glavno pitanje tko tu vodi. Tko vodi vojne elemente koji su nazočni u Maliju. Dakle, to je još složnije, složenije nego što ste vi rekli. Imam njemački nacionalni element, jednu skupinu savjetnika, šest Njemaca koji su tamo nazočni, koji provode projekte i to već godinama i oni su e, tu službenici, djelatnici naše vanjske službe, odnosno e, Ministarstva vanjskih poslova. Jako se dobro snalaze i govore jezik. Imamo EU misiju, 500 europskih vojnika, preko 100 Njemaca, od 145 otprilike njih je, i 7 trenera Njemaca, ali 145 e, vojnika tu je puno toga utrošeno i potrošeno, da li je to bilo učinkovito, ne znam. Mi kao Europska unija mislimo da smo jedini koji tamo obučavaju, međutim tamo obučavaju i Kinezi, i Rusi, i Amerikanci, Francuzi, individualno gledajući vjerojatno isto. Dakle, to je potpuno nekoordinirano područje tamo. Imamo UN misiju sa 11.000 vojnika. Puno Evropljana je tu prisutno, Njemci, Nizozemci, Šveđani, čitav niz nacija koji su se tu angažirali stvari bi tu bila potrebna e, zajednička koordinacija za sve, za EU, UN, e, nacionalni angažman. Na Balkanu smo to imali. Bila je situacija vrlo loša. Na Balkanu imali smo dakle e, povjerenika koji je mogao ukinuti odluke njihove skupštine. Dakle, i poslan je recimo ne da savjetuje e, gradonačelnika, već da bude gradonačelnik Mostara. Dakle, na Balkanu je vrijeme postojala vrlo snažna središnja organizacija, jer je to bilo nužno. U Afganistanu to nikada nismo imali. Imali smo čitav niz paralelnih aktivnosti. NATO, Amerikanci, Afganistanci, ratne lordove u Maliju, sve imamo, samo evo nemamo američki angažman. Stoga bi netko, ne znam, evropljani recimo trebali reći e, idemo se mi Njemci, Francuzi dogovoriti e, UN e, mora funkcionirati na određeni način. Dakle, to bi sve trebalo iskoordinirati. U Maliju se trenutno pruža snažna pomoć, imamo čitav niz zemalja koje su se tamo angažirale, to je dobro. Imamo i puno bilateralne pomoći, puno međunarodnih organizacija koji pomažu ovom civilnom sektoru, ali sve to ide nekako jedno s drugom. Mali sve prima. Naravno da ne može njihova vlada to sve koordinirati i voditi. Mislim da su to u stanju učiniti, onda mi ne bi morali biti tamo to je nešto što bi trebali odlučiti. Dakle, bolja zajednička koordinacija i još bolje bi bilo vodstvo. To smo imali na Balkanu. Tom König se je pisao o tome, on je bio njemački predstavnik UN-a u Afganistanu i on je napisao knjigu o svom iskustvu dvije godine u Afganistanu i vidite koliko se osjećao nemoćno. Ništa nije smio raditi. Ne trebamo samo dopremiti sredstva, već trebamo i sredstva moći tako koristiti da to bude učinkovito. To naravno frustrira i vojnike. Dobro, hvala vam lijepa. Ako nema daljnjih e, pitanja, onda bih se zahvalio našim gostima. Mislimo da ćemo još i naknadno se baviti svime ovim, ne samo što se tiče malija, već te nužnosti e, da se pozabavimo ti nekim posebnim pitanjima, kao što ste rekli, recimo i prava pitanja vojnika, dakle, e, to je jedna tema koja zasigurno ostaje Zahvaljujem se i jednom i drugom i kolegama koji su e, došli. U 13 sati postoji mogućnost u sklopu skupine Kangaroo da malo proširimo ovu temu i da dalje razgovaramo o njoj. Inače vam svima želim e, ugodan ručak i u 14.30 se opet ovdje vidimo. Zaključujemo ovaj sastanak.